So good afternoon everybody. Colleagues, please take your seats. We definitely have to start because we have... Dobro, e, dobar dan svima. Imamo, moramo krenuti jer imamo dosta opširan dnevni red. Počinjemo sa usvajanjem dnevnog reda u skladu sa izvjestinima točka 5 obvezana za novu hranu i 6 sa GMO će se zamijeniti ako nema prigovora možemo prihvatiti ovakav nacrt dnevnog reda uz tu jednu izmjenu. Hvala lijepo. Prilazimo na drugu točku dnevnog reda, to su priopćenja predsjednika. Drago mi je što mogu zaželiti dobrodošlici e, e, jednoj skupini zastupnika njemačkog Bundestaka koje je pozvao Matijas Da li je ta skupina već ovdje ili nije? Ne. Dobro, evo, znači, još jednom ćemo ih pozdraviti kad stignu. Drugo, utorak četvrtog studenoga 214. od 17. do 19.30 organizira se događaj vezano za, to organizira stoa, vezano za promjene u, klime i tu će predsjedavajući gospodin Bašavi e, govoriti nekoliko dana nakon o, službenog odobrenja svih e, odgovarajućih vlada pet e, te plenarne sjednice koje će se držati u Kopenhagenu događaj je posebno važan za one koji su članovi EPE delegacije na tu konferenciju u Limi, u Peru, ali naravno svi su članovi našeg odbora pozvani da dođu na taj događaj. Još jedna nova stvar, e, to je podrška STU, to će se biti na raspolaganju članovima da bi mogli napravili apartmane koje žele dati vezano za pred, gospodina Nikolsona i njegovo izvješće o novim hranama kako bismo krenuli u zakonodavni postupak i isto kako bi imate usluge da vam se imate mogućnost korištenja usluga da vam se pomogne u sastavljanju tih amandmana kako biste imali što veću podrugu imate imat ćete i e-mailom e, obavijest o tom kako vam je već poslalo predsjedništvo što se tiče prevođenja. Danas imamo prevođenje na 21 jezik. Estonski i malteški nisu obuhvaćeni. A kao obično imate i elektronski dosje ovog sastanka u okviru uobičajene aplikacije e-meeting. Izgleda kao da sada mogu zaželiti dobrodošlici, dobrodošlicu skupini članova e, Njemačkog Bundestaga i odbora za, za zaštitu okolišta. srdečna dobrodošlica. I nadam se da ćete e, uživati u prisustvovanju našem sastanku. Želimo vam dobrodošlicu. zadnje što imamo vezano za priopćenja tiče se koordinatora i njihovog sastanka 25. E, rujna vezano za članove potvrde koje su, to je elektronski smo rasposlali te obavijesti ako nema primjedbi i te se zapisnik može smatrati prihvaćenim. A i sada prelazimo na točku 3 odnosno četiri dnevnog reda koja je dosta važna budući da se možda neki među vama sjećaju vezano za provedbu uredbe broj 528 2012. o biocidnim proizvodima u vezi s delegiranim aktima. Tu je bila odredba članka 5 koja sadrži obvezu komisije da prihvati do 13. prosinca 2013. delegirani akt kojim će se navoditi znanstvene kriterije za određivanje e, koje su to destruktivne odlike. Međutim, usprkos e, tome, taj je rok prošao, a komisija još nije donijela taj delegirani akt prema tome budući da je to e, nešto o čem se puno raspravlja između zemalja članica i komisije. Koordinatori su odlučili da komisiju treba pozvati na naš odbor kako bi objasnili kašnjenje u vezi sa poštivanjem ove važne obaveze i kako bismo mogli postavljati pitanja. I mislim da bi bilo dobro dati sada riječ gospodinu iz e, gospodinu koji je prisao iz uh, glavne uprave za okoliš komisije koji će nam reći zašto ova važna pitanja nisu riješena još uvijek. Eto imate riječ. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući posjetitelji, e, zastupnici, svi drugi koji su ovdje prisutni, hvala vam puno što ste nam dali ovu priliku da vam objasnimo slijed događaja koji su doveli u konačnici do odluke komisije da provede procjenu učinka vezano za razvoj znanstvenih kriterija i njihovu implementaciju umjesto da se poštuje rok koji ste vi upravo spomenuli, a koji je bio naveden u, tom, e, u toj uredbi o ovim sastojcima ključno ono što ono što je bilo ključno danas da dođemo u ovu odluku dogodilo se tijekom ljeta a je nešto što je, je i to je ovo nordijsko i to je nešto što se proteglo od sa sjevera na e, jug od, e, od lipnja do rujna 2013. Zapravo smo bili e, imali, imali, bili smo u skladu s rokovima što se tiče razvoja kriterija, razvoja kriterija na znanstvenim osnovama vezano za rizike s namjerom da, da implementiramo te kriterije i da procijenimo njihovu implementaciju za, na pojedine e, zakone. Tijekom ovih mjeseci koje sam upravo spomenuo dogodila su se dvije stvari. Jedna je bila značajan Naime, došlo je do komunikacije prema komisiji kroz na više, e, kroz više e, kanala da su učinci kriterija koje se vezano za e, dostupnost kemijskih substanci na europskom tržištu i stoga na posljedice primjene tih kriterija bi mogle biti značajne u ekonomskom smislu a isto tako što se tiče trgovine sa našim najvažnijim trgovinskim partnerima. Uz to, uz djelovanje na e, to što nam je, e, što nam, je industrija objasnila, gdje se reklo da bi ono što mi radimo moglo imati značajne posljedice, isto tako došlo je i do značajne znanstvene debate koja je tada pokrenuta upravo u to isto vrijeme. To, je, to se najbolje može ilustrirati jednim uvodnim člankom koji je objavljen u nekoliko međunarodnih e, znanstvenih časopisa od glavnih urednika, e, ne znam da li je to bio u broju 18 ili, 18 19 znanstvenih časopisa, gdje se govorilo o tome da ono što komisija poduzima ni se ne bazira na znanosti, prema tome nije to uvjerljivo niti na pravim osnovama na bazi te dvije poruke koje smo dobili iz više znanstvenih izvora s jedne strane i iz naših gospodarskih subjekata s druge strane shvatili smo da je potrebno ponovno razmotriti ovaj naš pristup Naime, da ponovno treba e, razmotriti činjenicu da prvo treba, da se prvo definiraju znanstveni kriteriji, a onda da se rade specifične ocjene u okviru pojedinog znanstvenog, e, pardon, zakonskog akta kad se radi o primjeni tih e, kriterija. Kad smo ponovno radili ocjenu, postalo je jasno isto tako to će se zaključiti u okviru sedmog programa akcije vezano za okoliš u kojem se upravo raspravljalo i pregovaralo između parlamenta i vijeća. U istim, tijekom istih tih mjeseci tekst sedmog programa akcije vezano za okoliš zapravo je dogovoren između stranaka koje su o njemu pregovarale i u tom tekstu se potiče i definira cilj za cijelu uniju da definira usklađene kriterije na bazi znanosti kojima bi se moglo definirati i identificirati disruptore, endokrine disruptore i stoga smo u komisiji zaključili da zbog tvrdnji koje mogu imati značajan, o značajnom učinku na industriju i na određene pojedine sektore proizvodnje i zbog značajne te znanstvene debate koja je pokrenuta tijekom istog vremena jasna je bila politička poruka i, i vijeća i parlamenta da se moraju definirati ujednačeni kriteriji i smatrali smo da bi bilo najbolje krenuti sa procjenom učinka, sa harmoniziranim kriterija i sa njihovom implementacijom u istovremeno u sve zakonske akte. I tu su ta tri e, čimbenika, gospodine predsjedavajući, koji su nas naveli na to da promijenimo e, taj pristup kojim smo trebali razvijati e, znanstvene kriterije i onda ih primjenjivati na pojedinačne zakonodavne akte i zamijeniti smo, zamijenili smo to pristupom gdje bi se istovremeno definirao i razmatrao učinak na, sve zakonodavstvo. Definirali smo i broj koraka koji smo obavili prije šest mjeseci ili tako nešto gdje se jasno definiralo strategiju i opcije koje želimo procijeniti. Nadam se da vam ovo na neki način e, može biti dovoljno objašnjenje zašto nismo udovoljili definiranim e, krajnjim rokovima, iako naravno meni će biti drago da odgovorim i na pitanja koja možete imati dodatno na ovo što sam ja rekao. Hvala i sada je vrijeme za pitanja. Vidio sam gospodina Stajca. Hvala vam. Hvala predsjedniku komisije na njegovom odgovoru. Moram reći da se ovdje radi o jednom pitanju koje već neko vrijeme imamo pred sobom, imamo već i dugu povijest te priče ne samo u proteklom sazivu, već u, i u pretprošlom sazivu smo se time bavili. Imamo te tvari koje su endokrini disruptori koji prije svega imaju velike posljedice na kronično oboljele, na oboljele od dijabetesa na oboljele od raka, koje dovode do poteškoća pri razmnožavanju. I zbog toga već imamo od 1999. već strategiju koju je Europska komisija stvorila, ali koju nikad nije konkretno provodila. Imali smo tada isto tako i razmene gledišta, rasprave o zakonodavstvu vezno uz pesticide, dakle ne u prošlom sazivu, nego u pretprošlom sazivu. Imali smo jedno izvješće gospođe Brajer o toj temi. Ja sam tu bio isto tako uključen zato što sam imao mogućnost dodatno dopuniti to zakonodavstvo i tada smo se jasno izjasnili protiv tih kriterija, takozvanih cut-off kriterija, koje i industrija smatra vrlo kontroverznim i e, protiv kojih se buni. I tijekom našeg zakonodavnog rada na, na izvješće gospođe Brajer smo zatražili jasne kriterije. U pregovorima sa Europskom komisijom i sa vijećem smo prvo postavili rok od 18 mjeseci kako bi Europska komisija imala dovoljno vremena da iznese jasne kriterije, a zatim smo na kraju taj rok produžili na četiri godine. U prošlom sazivu se to ponovilo, tada smo imali izvješće gospođe Klas eh, koje smo usvojili 2012. godine i tu smo isto tako ponovno srdečno zatražili od Europske komisije da predstavi kriterije. Dakle, ovo nije nešto što je novo, što je palo s neba. U pregovorima sa vijećem, u ponovnim raspravama sa komisijom smo iznijeli jasne zahtjeve. Europska komisija je već i e, to je tada već rečeno isto tako prije razmini gledišta sa predstavnikom komisije da je ona krenula 2010. godine sa radom na razredi kriterija. Zatim smo u ožujku 2013. godine isto tako imali rezoluciju koju smo usvojili o tvarima koje utječu na hormone, dakle o endokrinim disruptorima i zatražili smo znanstveno načelo za definiranje tih kriterija. I uvijek smo iznova govorili da procjena učinka može tek uslijediti nakon što se definiraju znanstveni kriteriji. To je dakle ono što je tražilo Europski parlament. U lipnju 2014. godine, nakon dvije godine rada, su nadležne službe u, glavnoj upravi ENVI u, u dogovoru sa drugim službama Europske komisije iznijelo prijedlog za kriterije i to je bilo pravovremeno kako bi se poštovao rok od četiri godine koje je odredio Europski parlament. Ali što se zatim dogodilo? Zatim se industrija pobunila protiv toga. Postoji čak i jedan film pod nazivom Endokrinizacija. Evo ja ga imam ovdje ako si ga želite pogledati. Tu se jasno prikazuje što se dogodilo. Kada se 7. lipnja 2014. godine glavna uprava izjasnila što se dogodilo. Bayer, Bayer je poslao pismo zamjeniku glavnog direktora koji je nadležan za ovaj prijedlog i zatražili su procjenu učinka za te kriterije. Zatim, nekoliko dana kasnije su 56 znanstvenika poslali pismo znanstvenoj službi Europske komisije i tada su rekli da ono što ste ovdje predložili da to ne odgovara u potpunosti znanstvenim dokazima i to je dovelo do toga da drugog srpnja, dakle nakon što je cijeli postupak pokrenuo i to zapravo pravovremeno isto tako pokrenut e, proces kako bi se ispoštovao rok od Europskog momenta, je gospođa D, glavna direktorica u glavnoj upravi komisije, zatražila procjenu učinka. Zatim u kolovozu 2014. godine su znanstvenici koji su se intenzivno bavili s ovom temom i koji su doista bili vrhunski znanstvenici na tom području, su izjavili da je ta izjava od 56 znanstvenika od prije zapravo nije utemeljena i da predstavlja lažne informacije. Zatim, u listopadu 2013. godine smo imali jednu sjednicu kod Englovera i tih 56 e, znanstvenika i ovi drugi vrhunski znanstvenici su se sastali i zatim se pokazalo da onih 56 znanstvenika koji su pokrenuli ovu kontroverzu da nisu imali zapravo prave dokaze. Stoga moje pitanje je Europskoj komisiji, možete li potvrditi da je uplitanje Bajera i 56 znanstvenika otišlo predaleko i da je bilo odlučujuće važnosti kada se radi o odluci Europske komisije da započne sa provođenjem procjene učinka i možete li mi potvrditi da su ove zadrške koje ovih 56 znanstvenih iznimo da su one neutemeljene. A kada se radi o onog sastanka u Engloveru, mislim, tamo se to i reklo. I zatim još dvije vrlo kratke primjedbe. Javne rasprave mišljenja o ovim kriterijama. Imamo ovaj sedmi program, akcija vezanih uz okoliš, imamo ovaj plan puta kojeg je predsjednik komisije spomenuo i vrlo je jasno da oba dokumenta imaju sa cilj da se izvrši horizontalni pristup ovoj temi, da imamo horizontalni pristup. To znači da treba uzeti u obzir troškove, ali isto tako i prednosti koje bi sve ovo proizvelo. I zatim je Europska komisija provela javnu raspravu 6. prosinca o, o znanstvenim kriterijama pri endokrinim disruptorima i tada smo ustvrdili da ta rasprava nije imala horizontalan pristup, da smo imali prije svega tu temu pesticida i biocida, a mi pritom znamo da endokrini disruptori da su važni i za zakonodavstvo vezano uz REACH, dakle uz vode, da je vezano uz proizvodnju kozmetičkih proizvoda i da se tu prije svega bavimo sociogospodarskim učincima i negativnim posljedicama, a da se ne bavimo prednostima pojedinih kriterija. I mislim da je to suprotno onome što stoji u sedmom programu akcije okolišu i da je to suprotno planu puta. I stoga još jedno pitanje Europske komisije, možete li doista osigurati da imate horizontalan pristup i razradi kriterija i da ćete isto tako uzeti u obzir prednosti pojedinih znanstvenih kriterija. I zaključno još jedno pitanje, kada Europska komisija namjerava predložiti delegirani akt vezanih uz ovu uredbu, mislim da je sada došao pravi trenutak za to. E Hvala. Sada dajem riječ kolegi Groteu. Izvolite. Hvala lijepo. Bad Stas je već um, dosta toga rekao što sam ja htio reći. Mi se već od 2008. godine bavimo cijelom ovom tematikom u okviru pregovora o pesticidima, gdje smo još isto tako jasno rekli da kada se radi o kriterijima da želimo imati nešto konkretno, imali smo taj rok od 13. prosinca 2013. godine. Dakle, pet godina smo imali vremena, imali smo pet godina vremena i isto tako smo i u okviru uredbe o pesticidima postavili to pitanje. Moram reći da mi imamo jasan utisak da se sve ovo napravilo zbog snažnog lobiranja, da se sve to odgodilo upravo zbog lobista. To je dojam koji mi imamo, a možda biste vi, gospodin Hanzi, to mogli još relativizirati, no to je utisak koji nam ostaje. Ova, ova tema je važna za Europski parlament. Mi se mi smo se u tom okviru bavili raznim izvješćima o ovome i trenutno nemamo ništa od Europske komisije, još uvijek čekamo. I stoga mislim da se moramo zajedno posavjetovati koliko ćemo o tom moći tolerirati ili bi Europski parlament se morao sada aktivirati kako bi podržao određene stvari koje su upravo upućene protiv Europske komisije. Mislim, evo, tu ću stati, možda ćete to moći relativizirati, ali moram reći da sam ipak užasnut što je toliko vremena prošlo i što još uvijek čekamo, iako je ova tema jedan od glavnih prioriteta u našem odboru. Grazie e adesso... Hvala, kolega Yes, thank you, Mr. Chairman. I'm, I'm not going to repeat what Hvala, ne Hvala, neću sada ponavljati ono što su kolege rekli prije mene, ali imam jedno pitanje i jednu primjedbu. Započet ću s primjedbom. Svi mi znamo da su prijedlozi bili spremni da izađu iz komisije i prema odboru za okoliš. Zbog političkog protivljenja oni nisu postali javni. Radilo se o političkoj odluci i gospodin Juncker je prije nekoliko tjedana rekao da je Europska komisija političko tijelo, a pojedini povjerenici su političari. Zato smatram da je nešto čudno što mi o tome raspravljamo sa e, zaposlenicima komisije. Član Europske komisije, odnosno povjerenik, trebao bi biti odgovoran za političke odluke koje zaustavljaju cijeli proces o kojem mi sada govorimo. E, budući da smo mi odgovorni za okoliš i to je najodgovornija osoba, glavni tajnik. Mislim da bismo sa gospodinom Barozom trebali e, voditi taj razgovor, a kasnije sa gospodinom Junkerom. To je moja primjedba za budućnost uvezano za ovaj odbor. Oni su političari, mi to znamo, a mi moramo onda raspravljati međusobno, a i s njima. Moje je pitanje sljedeće. Ovdje govorimo o znanstvenim kriterijima. Naravno, zaposlenik komisije rekao je da znanstvenici nisu bili sigurni o znanstvenim osnovama tog e, prijedloga. Ako je kolega dobro proanalizirao situaciju, argumenti nisu bili baš jaki, ali moje pitanje je sljedeće. Ako raspravljamo o znanstvenim kriterijima, u tom trenutku ekonomski učinak nije toliko važan, zato što mi raspravljamo o znanstvenim osnovama. Dakle, zašto bi taj cijeli proces identificiranja znanstvenih podloga trebao biti odgođen na način da tražimo procjenu učinka. Trebamo li to odgoditi? Jer mi smo trebali ovdje razjasniti znanstvene osnove, a ekonomske posljedice su nešto o čemu ćemo brinuti kasnije. Dakle, možda komisija može dati odgovori na to pitanje. Hvala. Grazie. Hvala. Riječ dajem kolegici Ohen. Izvolite. Hvala. Slažem se s onim što je rečeno. Mislim da sada imamo jasnu političku raspravu. Zato što se donose političke odluke protiv onoga što mi ovdje odlučujemo. Protiv našeg programa. Dakle, to poništava sve naše napore tu postoje znanstveni dokazi. Postoje znanstvene studije u Danskoj koje su provedene prošle godine i početkom ove godine koje su pokazale da je nepobitna činjenica kako postoje učinci za djecu. I ove godine smo otkrili da postoje e, učinci na fertilitet žena i muškaraca. Tako da moramo dati potporu Švedskoj zato što je ovdje otkriven slučaj komisije koja ne um, ispunjava svoje obećanja. Sve je bilo jasno na samom početku i stvarno me ljuti to što industrija može lobirati, može reći da oni nemaju pravo modernizirati E, taj sektor, zapravo oni uopće ne mare za ono što se događa u ovom području. Mi moramo nešto poduzeti i to odmah. U ovom odboru moramo dati e, podršku Švedskoj i moramo znati što će se događati u budućnosti. Hvala. Grazie. Hvala. Budući da sada nema više zahtjeva za e, riječ. Dajem e, riječ sada komisiji za odgovor. Izvolite. Grazie mille, signor Presidente. Hvala, predsjedavajući. Uh, dank u wel mange tak e, for the many questions. And I will... Znači, hvala na puno ovih pitanja. Ja ću učiniti najbolje što mogu da, e, dajem, da vam dadem još detalja i da vam pojasnim što ste tražili vašim pitanjima. Znači, počet ću za mene s onim što je najlakše, pa vas molim za strpljenje. Dve takozvane odlučna pitanja. I svakako mogu potvrditi da je ta velika, velik broj e, komunikacija sa industrijom koji je doveo do događaja u ljetu 13. godine bio jedan od dvaju odlučnih faktora e, koji je naveo komisiju da odluči da provede e, učinak, provede ocjenu učinka znanstvenih kriterija kroz i primjeni ga na veći broj legislativnih akata. Jedan, jedna elektronska poruka koja je spomenuta bila je jedan, samo jedna od više komunikacija sa komisijom, ali je i ta poruka doprinjela tome da i mi i komisija odlučimo da je definitivno potrebno istražiti E, što da imali i u tim tvrdnjama koje nam je predočila industrija. A zatim je tu još jedno važno pitanje, odlučno pitanje, odnosi se na 56 znanstvenika ili urednika značajnog broja međunarodnih znanstvenih časopisa. I da, mogu potvrditi da, zahvaljujući sastanku sa predsjednikom eh, Hansom Gloveom znanstvenog odbora mogli smo zaključiti da su pitanja koje su ti istaknuti znanstvenici eh, pokrenuli jesu pitanja koja su dobro poznata u smislu njihove znanstvene nesigurnosti, nedefiniranosti i jesu istovremeno pitanja koja nisu od velikog značaja za same kriterije u našu obranu u okviru komisije isto tako trebam reći da ti istaknuti znanstvenici koji rade u međunarodnim znanstvenim časopisima su u svom e, časopisima zaboravili spomenuti bogat rad komisije za koju su oni smatrali da je, za koje su oni smatrali da je neznanstven pa je zato komisiji bilo teško točno procijeniti što to zapravo ti znanstvenici smatraju nezadovoljavajućim dok gospodin Glover nije pozvao oba, obe te skupine da se nađu i razgovaraju. No sama činjenica da toliko puno urednika međunarodnih znanstvenih časopisa je poslalo, odnosno potpisalo je takav tekst sa tako oštrom kritikom znanstvenog rada koji je provela komisija, a usto tu se, je, to je nešto što su supotpisali brojni drugi međunarodni znanstvenici. To sve dalo je komisiji e, na znanje da treba procijeniti, da donese odluku da treba procijeniti još jednom ima li išta u svim tim tvrdnjama. No ja moram reći vezano za rad gospodina, a ne gospođe Globre, jer je ona organizirala sastanak koji je trajao cijeli dan i gdje se došlo do jasnih zaključaka, pa sada možemo reći da pitanja zna, znanstvene sigurnosti o, koja su, o kojima su se je, je postignut sporazum oko, na tom sastanku su nešto na kojem se već na tome se, i prihvaćena je strategija koja, u kojoj se to pokušava pojasniti iako se na tim pitanjima radi još od 1999. Što se tiče procjene učinka i koraka koje se trebaju poduzeti i nedavno objavljenih javnih konzultacija. Tu vidite na tom e, slijedu koraka koje želimo poduzeti, da je naša namjera ocijeniti kako koristi, tako i troškove. Naša je namjera procijeniti učinak horizontalnih kriterija po svojoj legislativi, a posebno onih šest zakona koji su eksplicitno spomenuti kad se radi o endokrinim disruptorima i to je naša namjera da to provedemo. Što se tiče pitanja postavljenih u javnim konzultacijama imali smo priličnu raspravu o tome da li ćemo provesti široku raspravu sa puno pitanja ili ćemo raditi više cilanjo samo usmjereno na određena područja gdje trebamo informacije i mi smo na kraju zaključili da je najkorisniji ovaj drugi pristup i ne samo za nas nego i za sve one koji će morati potrošiti vremena da odgovaraju na naša pitanja. To ne znači da nećemo analizirati u samom eh, procjeni učinka i nakon koristi zapravo upravo želimo jedan ugovor imati gdje ćemo imati pomoć u procjeni koristi i to ne znači da ćemo zaboraviti horizontalni e, karakter kriterija. Zatim imam otvoreno pitanje koje mi omogućuje da više toga kažem i nadam se da ono što sam upravo rekao na neki način relativizira ono o čem se govori. Imamo znači dva toka tvrdnji, dve grupe tvrdnji o, signifik, o značajnom učinku i značajnim znanstvenim nedorečenosti. A mi kao komisija i kao e, javni dužnosnici smatrali smo da trebamo e, široko e, razmotriti sve to kako bismo procijenili koju, težinu imaju tvrdnje kao i znanstveno pitanja su rješena, a pitanje značajnog učinka na industriju je nešto što bi ovaj, e, procjena učinka koju sada provodimo trebala isto tako riješiti, odnosno na što bi trebala odgovoriti što se tiče pitanja zašto radimo e, procjenu učinka na znanstvene kriterije, htio bih ponovno spomenuti roadmap, to je definirane korake, kad vidite, jer tu vidite da imamo nekoliko opcija vezanih za znanstvene kriterije, vezanih za znanstvene kriterije. Dvije opcionalnosti vezane za znanstvene kriterije su uključenje ili ne kategorija, to je bio dio vlastite inicijative koji je parlament pokrenuo e, zadnje, prošle godine gdje se stvarno govorilo o tome da želite kategorije i mi smo onda trebali u našem procjeni učinka vidjeti da li, te kriterije, da li to treba uključiti u kriterije. A ovdje je sad jedno tehničko pitanje, molim, a to je pitanje potencije gdje Europska agencija za sigurnost hrane u Italiji je jasno rekla da uključenje potencije u kriterije je politički izbor i prema tome tu procjenjujemo da li potencija treba ili ne treba biti uključena u kriterije kao dio tih političkih odluka. Kao što vidite iz roadmapa, znači iz tog slijeda koraka, ima tu određenih opcija vezano za znanstvene kriterije kao što ih ima i kad se radi o troškovima i koristi. I to je to što mi želimo procijeniti i mislim da neke od drugih, zapravo je bilo još nekih e, tvrdnji o kojima možda ne bi trebalo komentirati, osim ako nemate još dodatnih pitanja. Hvala vam. Hvala. Možemo onda prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, ali Najprije dozvolite mi da pozdravim predstavnike Koldiretija iz Treviza e, koji su ovdje danas s nama i koji će danas slušati naš sastanak. Sljedeća točka dnevnog reda, nešto smo ga izmijenili, dakle sad ćemo govoriti o mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj GMO proizvoda na svom području. Kao što vi dobro znate, radi se o prijedlogu koji stoji na našem stolu već e, dosta vremena. U sedmom mjesecu 2010. došao je prvi prijedlog, a u sedmom mjesecu 2011. parlament je usvojio u prvom čitanju svoje stajalište. Vijeće je 12.6.2014. došlo do političkog dogovora mi smo o tome obavješteni u prvoj plenarnoj sjednici u Strasburu nakon ljeta. Tako da mi možemo sada otvoriti našu raspravu što se tiče e, pregovornog mandata. A sada dajem riječ e, gospođi Ris, našoj izvjestiteljici, koja će održati uvodno izlaganje. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, ovdje sam, da, da, ovdje sam. Iako smo malo promijenili naš dnevni red danas, nemojte mi zamjeriti, mislim da ću govoriti šest ili sedam minuta, pokušat ću biti kratka, no zbog ovih drugih godina kojima se bavimo ovog dosijeja, molim vas da mi ne zamjerite ako si uzmem malo više vremena u našem odboru, da vam dobro to predložim, iako znam da smo e, dosta u vremenskom stisku vezani su ove tijaloge koje će sada uslijediti. I e, to je upravo ono što je bilo zajedničko svim govornicima pri našoj prvoj razmjeni gledišta e, početkom rujna, jest da kada se radi o upravljanju kulturama GMO-a na razini Europske unije, da to ne funkcionira i da moramo naći neko bolje rješenje, a to bi trebalo postići sa snažnim solidnim zakonodavstvom za države članice, prije svega za države članice koje žele zabraniti GMO na svom teritoriju. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker u srpnju niti prije kada je došao govoriti pred svim klubom zastupnika nije ni, rekao ništa drugo. Tada je pozvao na produbljenu reformu što se tiče donošenja odluka o davanju dozvole za GMO. Žile Panjo će se sjećati toga jer smo mi se mi time bavili, on i ja. I e, tijekom odgovora smo došli zapravo do istih zaključaka, malo smo ga pogudali, a on je to ipak rekao. Dakle, rekao je da nam treba veća fleksibilnost za države članice, za one koji žele postići veću, eh, koji žele to, dakle postići veću pravnu sigurnost. To je i svrha uredbe iz 2001. godine, kada se radi o širenju GMO u prirodi. To je stav koji dijeli Europski parlament koji se snažno izjasnio za to kada smo u e, srpnju 2011. o tome glasovali. Imali smo 548 glasova za, to je vrlo jasan ishod glasovanja, to podsjećam zato što je to vezano i uz opseg mandata koje ćete mi dati. A vijeće se također isto početkom ljeta o tome izjasnilo i e, dakle službeno je u srpnju usvojilo izvješće. Imamo tri amandmana koje sam ja podnjela, ali želim samo reći da u nekoliko točaka da želim vas umjetiti da treba ipak poboljšati stajalište vijeća. Dakle, kada se tiče prve faze uvođenja novog još nikad viđenog postupka, takozvanog opt-outa, dakle mogućnost e, izlaza iz toga, o čemu se radi. Dakle, vijeća kaže da tijekom e, faze izdavanja potvrde za korištenje neke sorte GMO-a da države članice moraju obavezno proći kroz tu prvu fazu i da putem Europske komisije, tu se postavlja pitanje, ali tako stoji, dakle putem Europske komisije da se e, može zatražiti od poduzeća da ograniči sam opseg na primjene područja na kojem žele uzgajati takve usjeve. Dakle, može se nacionalno zabraniti uzgoj takvih vrsta a imamo e, isto tako povezano s to i sociogospodarske posljedice. Ta faza i te kriteriji su zapravo sama srž naše rasprave tijekom prvog čitanja. To nam je stoga vrlo bitno ovdje u Europskom parlamentu. Ja imam neke sumnje, nisam pritom jedina, o učinkovitosti tog novog mehanizma. Imamo i objašnjenja koje nam je Europska komisija ljubazno dostavila i tu si postavljamo isto tako neka pitanja jer znamo da taj postupak nikad nije testiran. Govorilo se o biocidima, ali to nije isto, to je potpuno nova inovacija, a to je vrlo aktualna, važna tema i ako Europska komisija želi osigurati pravnu sigurnost, onda se državama članicama mora omogućiti da se opravdaju, dakle u toj prvoj fazi, to je amandman broj 22, dakle to opravdanje treba napraviti prema već unaprijed postavljenim kriterijama, a kako bi imali pravnu sigurnost, a isto tako kako bi imali tu transparentnost pri opravdanju država članica, trebalo bi moći produžiti rok koji je državi članici predviđeno. Ja sam predložila 60 dana umjesto 30 dana koje stoje u tekstu. Moram reći da tu nisam u potpunosti se već odlučila. Imamo e, i ljude s druge strane, s strane vijeća koje su vrlo stručni i s kojima možemo raspraviti o tim rokovima i ja sam spremna ih saslušati. Kao druga, o tome smo mnogo govorili, što se tiče uvjetovanosti, dakle faza broj 2 se pokreće samo ako ste pokrenuli fazu broj 1. Tu se na neki način malo gura na rub tu drugu fazu koja je ipak vrlo važna za naš posao i mislim da to ide da je to suprotno uz namjeru direktive, a to je dakle da se po, poboljša. Tu se radi o amandmanu 24. Tu žel, da tražim ukidanje te uvjetovanosti i tražim uvođenje jedne druge opcije za države članice kojima bi im se dala mogućnost da, korist, da ju koriste ili ne, ali dakle da imaju na neki način dvije mogućnosti ipak. Ovaj prijedlog je zapravo potekao iz prijedloga kojeg smo imali 2012. godine pod danskim predsjedništvom. I možda bih e, iskoristila ovu priliku da postavim jedno pitanje Europskoj komisiji koja je već više puta spomenula važnost toga da imamo više alata na raspolaganju državama članicama, možemo li to možda napraviti ovdje i ne smatrate li da s ovim pristupom koji ja zastupam u amandmanu broj 24, da to više odgovara onom inicijalnom prijedlogu Europske komisije iz 2010. godine od onoga što je sada vijeće usvojilo u svom stajalištu. Kao treće, a to se sada više tiče faze broj 2, Malo se dobiva utisak kada čitamo tekst vijeća da se pokušava na neki način izolirati ono što je nama zapravo najvažnije. Dakle, imamo dvije godine, jednom kada se da odobrenje, koje se državama članicama daje da mogu pokrenuti novi postupak u stavku broj 5, kada se radi o odštetama za države granice, oni mogu reći da postoji neka geografska ograničenja za uzgoj GMO-a, kada dođe do novih objektivnih okolnosti. To je malo suprotno tom cilju da ostvarimo pravnu sigurnost. Tu imamo amandman broj 25 gdje pokušavamo uvesti jedan jasniji, solidniji postupak i dosljedniji su tako postupak. Moram reći da sam dobila jasni mandat u proteklom sazivu Europskog parlamenta jer je većina amandmana koje ovdje spominjem već e, usvojena i to sa velikom većinom i dakle nitko ne bi trebao biti iznenađen ako sam ponovno podnijela ove famozne kriterije, famoznu listu u okviru amandmana 24. Moram reći da je to zapravo jedan od najvažnijih amandmana, to je popis koji je dosta sličan onome što je radila Koljena Paž 2011. godine i prije svega sam zadržala onaj e, famozni kriterij dopune da države članice mogu isto tako se pozvati na to i tu imamo e, ovaj e, dakle pravni temelj. Znam da tu postoje i razlike kada se radi o samom prvotnom prijedlogu Europske komisije dodala sam jedan novi element koji je vrlo važan i koji su kolege već e, vidjeli. Radi se o upravljanju rizikom gdje imamo jasnu raspodjelu između Europske agencije za sigurnost hrane i nadležne službe, službe u državama članicama. EFSA dakle koja nadgleda, a nadležne službe koje su one koje upravljaju rizikom. Isto tako, evo reći ću dakle još nešto i o ostalim amandmanima koje sam zapravo već spomenula u rujnu, kada se radi o koegzistenciji, to je vrlo važan, važan amandman vezan uz koegzistenciju GMO i ne GMO kultura. E, to je nešto što smo mnogo spominjali u našem razminu gledišta. Imamo e, amandman 29. E, isto tako gdje se radi o financijskom sustavu kompenzacija, zatim isto tako Imamo i tu kriterije koje su vrlo važne za poljoprivrednice. Zatim imamo amandmane i 32 gdje tražimo kriterije za transparentnost kao što je predviđeno u konvenciji. Dobro, mislim da sam bila dosta kratka, ali istodobno da sam mi dala dosta informacije. Mislim da je sada došao trenutak da dam riječ ostalim kolegama. Znamo da ono što je najvažnije za nas danas, dakle, je to da, dobro, mi znamo što nas dijeli, mi znamo i što imamo zajedničko kao stajališta. To se je već dobro vidjelo na našem prvom sastanku trijaloga, ali mislim da možemo unatoč tim razlikama izgraditi jedno, jedan solidan e, kompromis e, dakle između izvjestitelja, mene i izvjestitelja u Hvala vam. Hvala. Riječ dajem kolegici Kostinger. Izvolite. Äh, Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Hvala gospođi Ris na prijedlog ovih preporuka. Mislim da smo je već kod zadnje rasprave ovdje u odboru NBA primijetili da se radi o vrlo važnoj, aktualnoj temi gdje doista svatko najvjerojatnije ima o tome i mišljenje. Sada imamo i ovo mišljenje naše izvjestiteljice i ja jako pozdravljam to što gospođa Ris predlaže da države članice doista mogu i poduzeti određene mjere kako bi mogle ograničiti na svom teritoriju i na graničnim teritorijama pri državama upotrebu GMO-a. Mislim da je to vrlo važno, mislim da to treba ostati u tekstu i što se tiče obveze o informiranju i tu se slažem sa izvjestiteljicom u potpunosti. Pa i što se tiče o smjernicama za procjenu učinka na okolištu, gospođa Ris predlaže da one smjernice iz 2010. godine vezano uz tu procjenu, da imaju obvezujuću karakteristiku i mislim da je ovdje dobro da malo postrožimo ova pravila. Nešto drugačije gledam na ovaj pristup procjene, rizika što se tiče procjene rizika na čovjeka i na okoliš. U proteklom prijedlogu smo stavili veliku važnost na to. Ja se sada ne slažem sa ovom novom formulacijom i ovom prilikom želim posjetiti na to da ovdje raspravljamo o direktivi koja državama članicama daje slobodu da sami odlučuju o uvođenju zabanja nad GMO proizvodima. Direktiva nije pravi instrument da bi se vršila promjena na znanstvene dokaze koje postoje uz GMO. E, procjena rizika na okoliš na čovjeka se i dalje treba provoditi u okviru postupka davanja potvrde. jean Juncker se isto tako osvrnuo na to, a ja smatram da ovo nije pravi okvir da bi to reguliramo i da to ne spada u opseg primjene. Što se tiče ovog postupka u dvije faze, to je zapravo i ona sama srž prijedloga gospođe Riz. Ovdje imamo i tu referencu na prijedlog vijeća iz 2012. godine. Ja zapravo pozdravljam načelno sve ono što državno članicama daje veću moć da i provedu tu odluku, da se ne koriste e, GMO usjevi, a moje pitanje upućeno gospođi Lisi je kako procjenjuje uspjeh, budući da smo već imali ovaj neuspjeh 2012. godine, kako procjenjuje mogućnost da ovaj put budemo uspješni. A mislim da što se tiče popisa opravdanja, da tu možemo o tom raspravljati. Mislim da su posebno ovi prijedlozi vezanih na sociogospodarske učinke i na poljoprivredne ciljeve vrlo dobri. Mislim da ovdje imamo poboljšanje naspram teksta vijeća, ali mislim da moramo pripaziti da e, zbog prevelikog preciziranja ne ograničimo manevarski prostor državama članicama. U svakom slučaju je bitno da ovaj popis može ostati otvoren, da svaka država članica može prema vlastitom načelima koristiti određene argumente kako bi mogli odbiti korištenje GMO-a. Još, jedan, još nešto vezano uz pravni okvir. Tu imamo pravni temelj vezano uz članak 114. vezano uz okoliš. Raspravljali smo sa pravnom službom vijeća s tim u vezi i tada su nam objasnili zašto se ovdje primjenjuju pravila vezano uz unutarnje tržište, to je zašto je došlo do promjene pravnog temelja. I ja bih rado pripitala izvjestiteljicu zašto ona ipak smatra da za tu treba koristiti pravni temelj vezan uz okoliš, a ne uz unutarnje tržište. I još jednom da kažem da su ove predložene smjernice vrlo važne kako bi ostvarili pravnu sigurnost um, o korištenju genetskih modificiranih organizama, kako države članice koje ne žele koristiti GMO sorte, kako one stvarno mogu uh, konačno se riješiti te pravno nesigurne situacije u kojoj se tamo nalaze. Hvala lijepa. Hvala, riječ dajem eh, potpredsjedniku Padijonu. Eh, Gospodine predsjedniče, dragi kolege, kao prvo pozdravljam rad eh, naše izvjestiteljice, gospođe Riz, koja nam, mislim, danas predlaže vrlo uravnotežen, vrlo potpun stav to je nešto što održava i stav Europskog parlamenta iz prvog čitanja. Mislim da je važno toga se prisjetiti. U ovom izvješću imamo većinu prioriteta kojeg smo mi kao klub zastupnika se demokrate već branili. Dakle, izbor pravnog temelja vezano uz okoliš, produljenje popisa kada se opravdava zabrana, potreba mjera za koegzistenciju kako bismo izbjegli kontaminaciju tradicionalnih kultura od strane genetski modificiranih kultura, zatim eh, procjenu rizika koju treba provoditi EFSA i vrlo dobar postupak vezan uz donošenje zabrane. U ovom prijedlogu gospođe Ris ja odobravam sve ono što državama članicama omogući da se suprotstave GMO kulturama eh, tijekom eh, ovih godina to su amandmani 17, 18, 20 i 25. To pruža državama članicama veću fleksibilnost i pojačava pravnu sigurnost ovog prijedloga. Također vrlo pozitivno gledamo na amandmane 10 i 22 s kojim se uvodi potreba za državu članicu da u potpunosti opravda svoj zahtjev za zabranom uvođenja GMO sorte već u prvoj fazi, a ne u drugoj fazi. Ipak, htio bih postaviti jedno pitanje našoj izvjestiteljici, gospođi Federik Kriz. Države članice hoće li moći opravdati svoj zahtjev za zabranom u fazi broj 1, a ako do tada još nisu dobili sve informacije od strane podnositelja prijeve, dakle tvrtke koje se bavi uzgojem GMO kultura. Kako bismo poboljšali još prijedlog momenta, ja ću podnijeti amandmane veznih u sljedeće teme. Kao prvo, prvi amandman, etiketiranje proizvoda bez GMO-a kako bismo smanjili iskrivljenje tržišnog natjecanja. Podnositelji prijave bi trebali moći na svom proizvodu naznačiti e, proizvođači bi trebali moći naznačiti na svom proizvodu da se radi o proizvodu bez GMO-a. Zatim isto tako što se, što se tiče popisa e, opravdanja za, za, uvođenje zabrane, e, ja bih htio osim toga da osim ovih motiva uvesti jedan motiv vezan uz javnost, na primjer ako javnost putem referenduma odbije uđenje GMO kultura. Zatim treći amandman, nastavak znanstvenih istraživanja kako bi se usvrdili opasnosti vezanih uz e, kulture GMO. Četvrti amandman, obveza za podnositelja prijave da precizira je li se njegov zahtjev za dozvolom tiče cijele Europske unije ili samo nekih država članica na taj način ne moraju sve države članice odgovoriti na taj zahtjev. Neke države članice, poput Francuske, će, na primjer, uvijek odgovoriti negativno. Peti amandman. Tu podsjećamo na važnost eh, načela predostrožnosti. Treba uzeti u obzir to načelo u okviru ovog zakonodavstva i njegove provedbe. Mislim da je to važno eh, da spomenamo. Eto, gospodine predsjedniče, dragi kolege, gospođe svjesteljice, ovo su razne primjedbe koje sam ja htio iznijeti kao izvjestitelj u sjeni. Hvala. Sada riječ dajem kolegice Girling. Um, Hvala. Um, nisam zadovoljna amandmanima gospođe Riz i to iz više razloga. Kao prvo, zato što je ona vrlo e, strogo ostala kod pozicije parlamenta a to uvijek nije bilo baš dosljedno, zato što je tu bilo mnogo amandmana. I ostala je prilično rigidno pri toj poziciji. Na taj način ponovno je podnijela neke amandmane i na taj način mi smo došli do vrlo kompliciranog i dugog prijedloga vezano uz koegzistenciju, etiketiranje GMO hrane i tako dalje. Bitno pitanje ovdje jest hoćemo li državama članicama omogućiti da odlučuju na temelju e, pitanja koji nisu samo vezano uz okoliš i zdravlje. Moramo ići korak dalje u nekim područjima. To je rizik zato što možda se nećemo moći dogovoriti sa vijećem. Što se tiče prvog, prve točke, nije mi drago što je ovdje promijenjena pravna osnova i da je ovdje ponovno podnesen amandman. Jasno je da pozicija vijeća je da pravna osnova mora ostati vezana uz e, jedinstveno tržište. I e, zakonodavstvo koje mi raspravljamo i o kojemu se dogovaramo ovdje, vrlo često donosi velike koristi za okoliš, ali uvijek ovisi o jedinstvenom tržištu, jer tu imamo trilog, trijalog o jedinstvenom tržištu. Dakle, nema problema sa time što imamo jedinstveno tržište, ali zašto gospođa Ris želi nastaviti e, i ostati na toj poziciji parlamenta da se promijeni pravna osnova, ja stvarno to ne shvaćam. E, ne bismo trebali uopće raspravljati o osnovnom cilju ovog zakonodavnog akta. Prijedlog ovdje se ne tiče e, zaštite okoliša, jer e, mi smo već zabrinuti u vezi s time i to na razini Europske unije. O tome se razgovaralo e, u procesu autorizacije EFSE i taj zakonodavni akt nije sam sebi cilj. Mi moramo inzistirati na tomu jer inače nećemo doći do pravnog dokumenta. Neki amandmani govore o invazivnosti GMO e, vrsta i o rezistenciji na neke e, tvari. To je problem za uzgoj GMO i ne možemo imati e, tu autorizaciju kao razlog nacionalne zabrane. Inače će to biti e, nešto što će potpuno lišiti značaja autorizacijski proces EFSE. To trebamo imati na umu. E, to je naravno prvo čitanje. Mislim da je ovdje došlo do neadekvatnog pokušaja e, parlamenta. Dakle, neću dati svoju podršku zato što je ovdje došlo do mnogih dodavanja u ovom tekstu. Ali ako želimo nastaviti ovaj proces, postoje neka područja koja trebamo poboljšati. Mislim da bismo trebali osigurati da poduzete mjere ne utječu na daljnje provođenje znanstvenih e, istraživanja. Mnogi ljudi ovdje smatraju da pokušavamo nametnuti GMO Europi. E, ja mislim da to nije tako. Kompanije ne rade to, nego one pokušavaju u Europi jednostavno nastaviti provoditi svoje znanstvena istraživanja. Bilo bi šteta kad bismo imali pravni dokument koji će stupiti izvan snage. Mi bismo trebali zaštititi mogućnost europskih tvrtki i civilnog društva da provode takva istraživanja. Također moramo riješiti problem slučajne prisutnosti u eh, reproduktivnom materijalu. Moramo dati važnost unutarnjem tržištu i eh, poštivati međunarodne obaveze. Ali Moram se sada vratiti na ključnu točku. Dakle, ako smo odlučni i ako želimo biti e, odlučni državama članicama dati pravo glasa i da one mogu same reći da ne žele GMO na svom teritoriju, onda moramo stvari pojednostaviti. Ako je to razlog za rješavanje drugih problema vezanih uz GMO, onda to nije u redu. To će biti početak propasti. Hvala. Grazie. Adesso la parola. Hvala. Sada riječ dajem kolegi Bojlu. Um, Hvala. Zahvaljujem gospođi Reis na ovom izvješću. Vidim da je tu došlo do značajnih poboljšanja i na taj način došlo do jačeg prijedloga ali promijenila se pravna osnova od e, unutarnjeg tržišta. I ja vjerujem da države članice trebale bi imati puno šire područje primjene e, za mogućnost odbijanja GMO na svom teritoriju. Države članice trebale bi e, moći odlučivati hoće li uzgajati GMO na svom teritoriju ili neće. Odabir unutarnjeg tržišta kao kriterija mislim da je prilično bizaran. Neki amandmani su e, e, govorili o koegzistenciji. Jako je važno da u ovom zakonu e, imamo paralelne mjere koje će osigurati da države članice koje su demokratski odlučile da neće uzgajati GMO na svom teritoriju budu zaštićene. Mjere koegzistencije također su važne i one trebaju biti uzeti u obzir kod uzgoja GMO-a. Drago mi je što se e, povećao popis e, opravdanja i tu su uzeti u obzir i socioekonomski učinci. Trenutno su, međutim, oni nešto prerestriktivni po mom sudu i državama članicama ne daju slobodu da e, ograniče uzgoj. Još imamo nekih poteškoća u proceduri autorizacije. E, znam da ste pokušali ojačati tekst amandmanima 22 i 24, ali budući da tu govorimo o fazama i o tome da države članice moraju biti na istoj razini kao i biotehnološke tvrtke, E, ja smatram da bismo trebali izbrisati ovaj paragraf iz dokumenta zato što nije u redu da demokratski izabrane vlade moraju tražiti dozvolu da zabrane nekakav proizvod koji proizvodi nekakva tvrtka. Ali svakako je za pohvalu rad koji je odrađen u ovom predmetu. Hvala. Hvala. Sada riječ dajem kolegi Stajsu. Izvolite. Eh, Hvala predsjedavajući, poštovani kolege i kolegice. Prilično sam zadovoljan suradnjom koju smo imali sa izvjestiteljicom i izvjestiteljima u Sjeni. Zajedno smo surađivali i s komisijom i sa predsjedništvom. Međutim, Bez obzira na našu raspravu, htio sam samo upuniti na činjenicu da je budući predsjednik komisije Juncker i sadašnji predsjednik komisije su dali jako važne izjave vezano uz GMO pred parlamentom i pred pojedinim klubovima. I u pismu koje je poslano nedavno povjerenik Kajtis, Rečeno je da će komisija u roku od šest mjeseci predstaviti nove prijedloge od e, dana kad bude preuzela svoju dužnost. Vjerojatno ćemo imati trijalog u ovoj fazi i to sa vijećem. Moramo od samog početka znati e, u kom pravcu želimo ići. Ne smijemo govoriti ovako prazno. Dok komisija ne bude dala nove prijedloge, mi moramo već razmisliti o ciljevima tih prijedloga. Drago mi je što je izvjestiteljica predstavila čitav niz amandmana e, za koje smo se mi jako borili u prvom čitanju sa zastupnikom Lepaž. Drago mi je posebice što se ovdje izmijenila pravna osnova, o tome smo govorili sa talijanskim predsjedništvom i sa pravnom službom vijeća Razgovarali smo i s komisijom o toj izmjeni. Međutim, nisam baš uvjeren u tu izmjenu. Slažem se sa izvjestiteljicom što se tiče izmjene pravne osnove i vrlo sam zadovoljan upućivanjem izvjestiteljice o zaključcima e, e, vijeća iz prosinca 2008. Ovdje se govori o rizicima koje se ne mogu temeljiti samo na suštinskoj ekvivalenciji, nego se radi i o dugoročnim e, direktnim i direktnim posljedicama. I tu postoje i e, neke, neke amandmani, kao na primjer amandman broj 3, koji se tiče veće transparentnosti. Važno je ovdje i objaviti e, informacije o dogovorima, zato što je to dio transparentnosti ali tu su onda i problematične točke. E, vijeće je predložilo fazu broj 1 i broj 2. Zastupnik Bojlen, vi ste također o tome govorili. U prvoj fazi tvrtke koje proizvode GMO hranu imaju e, utjecaja na konačni proces, a to za nas nije prihvatljivo. Zato ćemo predložiti amandmane kako bi taj prijedlog o prvoj i drugoj fazi, prijedlog vijeća, bio izbjegnut. Mi to ne bismo htjeli imati, nego bismo htjeli imati to što je opisano u fazi broj 2. To je bila upravo ideja parlamenta u prvom čitanju. Zato mi želimo da kriteriji budu zasnovani na dobroj pravnoj osnovi, da države članice imaju mogućnost odlučiti onako kako smatraju da je najbolje, na neovisan način i to ne tako da moraju nužno snupiti u kontakt sa e, firmama koje proizvode takvu hranu, koje bi mogle svakako utjecati na konačnu odluku. Dakle, amandman broj 24 je jako važan zato što se tu ne radi o zatvorenom popisu određenog broja razloga zbog čega možete nametnuti zabranu. Mislim da je izvjestiteljica upravo govorila o tom popisu o kojem smo pregovarali sa zastupnikom Lepažom. Želim podcrtati da smo e, to prihvatili uz veliku većinu, to moram reći vijeću koje sluša ovu raspravu. U prvom čitanju smo velike, uvelike došli do dogovora, dakle tu se radi o važnom političkom signalu. U svakom slučaju pozivam kolege koje ću i individualno e, naknadno kontaktirati E, da rasprave o fazi broj 1. E, možemo li možda podnijeti zajedno neke amandmane koje bi mogli ići u tom pravcu kako bismo izbrisali prvu fazu? Hvala predsjedavajući. Hvala i tako zaključujem e, raspravu izvjestitelja u sjeni. Dajem riječ kolegici Evi. Hvala. Mi bismo također htjeli podcrtati to što članak 192, pravna osnova, može biti problem sa grauncima koji su označeni e, u trećem stavku gdje se govori o mogućnosti da se navedu socioekonomski razlozi ili razlozi prostornog planiranja koje ne možemo opravdati ekološkim pitanjima kako bi pravna osnova htjela sugerirati. Dakle, mi sugeriramo da imamo obje pravne osnove ovdje kako bismo imali veći manevarski prostor. E, izvjestiteljica se ovdje potrudila, mi joj se zahvaljujemo na odrađenom poslu, ali Mogućnost da privatni subjekt može dati zahtjev nama je neprihvatljivo. Tu se radi o političkom problemu. Ne postoje druge formulacije koje bi ovdje bile prihvatljivo. Možemo samo izbrisati ovaj tekst. Kad bismo ovdje popustili, značilo bi odreći se suvereniteta države članice. Što se tiče amandmana 27, prijedlog u 5b da se ovdje provede cost benefit analiza u kojoj bi bile razmotrene neke alternative izgleda da nije u skladu s ciljem da se olakšaju procesi donošenja odluka država članica što se tiče uzgoja GMO-a. Čini nam se da mi ovdje zapravo unosimo dodatne prepreke. Osim toga, htjeli smo još naglasiti da uključivanje obaveznog karaktera planova konzistencije može oslabjeti normativni okvir zato što bismo trebali točno značiti u kojim uvjetima bismo mogli imati uzgoj GMO-a paralelno s tradicionalnim e, oblicima e, e, uzgoja. Trebali bismo svakoj državi članici ostaviti na volju da takve planove odluči donijeti u trenutku kad bude odlučila eventualno dati odobrenje za uzgoj GMO hrane. Hvala. A sada ćemo započeti sa izjavama drugih kolega. Dajem tri minute vremena svakome kako bismo dovoljno e, uspjeli raspravljati. Kolegica Pilar Ajudo. Hvala, predsjedavajući. Zahvaljujem izvjestiteljici i izvjestiteljima u sjeni. Mi raspravljamo o kompleksnoj temi e, i to na emotivan način. Pokušat ću e, sve svesti na nekoliko primjedbi vezano uz sadržaj, neću ući u političku raspravu. Genetski modificirana hrana proizvodi se poboljšanjem biljnih sorata i također se vrši selekcija biljaka selekcija je e, prirodnih vrsta. Što se tiče GMO-a, mi moramo imati iste kriterije kao što imamo u području e, dobrobiti životinja i ljudskog zdravlja i tako dalje. Moramo se temeljiti na znanstvenoj procjeni EFSE e ili nekog drugog nacionalnog tijela koji odlučuje u tom pogledu. Zato se ja ne slažem s amandmanima koje je izvjestiteljica predložila. Zato što oni e, dovode u pitanje ovaj sustav procjene koji se temelji na znanstvenim procjenama EFSA i drugih tijela. E, znanstvena mišljenja ne mogu se prilagoditi našim potrebama. Ako određena država članica ne želi neku GMO kulturu uvesti na vlastiti, vlastiti teritorij, onda to ne bi trebala činiti. Mislim da je u redu da svaka država članica ima tu slobodu, ali e, ne smijemo se sakriti i za ekološkog alibija koji zapravo ne postoji. Amandmani traže obavezu donošenja mjera za koegzistenciju i takve planove. Mislim da je to stvarno futuristički pristup koji bismo trebali imati nešto kasnije, ne sada. Trenutno se provode neke studije koje još nisu zaključene, a tiču se o najboljih praksi koegzistencije različitih kultura. To je to što sam htjela doditi, dodati. Ne želim sada ući u detalje. Radi se o osjetljivoj i važnoj temi, ali mi moramo svakako uzeti u obzir i znanstvene studije koje su provedene, ne moramo ih nužno prilagoditi našim potrebama. Hvala, a sada dajem riječ kolegi Balcu. Izvolite. Hvala lijepa. E, poštovani kolege i kolegice, mi smo sada ovdje u fazi drugog čitanja. Čuo sam da smo to sada nazvali drugačije. Promijenili smo neke nazive. Zašto mi to zovemo e, e, redovnim zakonodavnim postupkom? To više nije suodlučivanje. Zato što ljudi više ne žele odlučivati s parlamentom. Zašto bismo se trebali predati što se tiče e, zakonske osnove? Odbor Juri dao je jasno mišljenje u kojem stoji da članak 192 bude pravna osnova. To je jako važno pitanje i uopće nije svejedno hoćemo li koristiti jedinstveno tržište kao kriterij dozvoljavanja uzgoja GMO-a. Država članica može pokušati uvesti zabranu ili možemo koristiti kao pravnu osnovu zaštitu bioraznolikosti, ali tu postoje mnogi amandmani, nemam vremena da bih e, ušao u detalje vezano uz svaki od njih ali u nekim amandmanima piše da je pravna osnova zaštita okoliša. Mislim da je problematično to što imamo fazu 1 i ako država članica žele koristiti tu prvu fazu, zašto imamo onda amandman u kojem piše da komisija samo u opravdanim slučajevima može nastaviti sa tim e, zahtjevom. Jer komisija može zapravo biti kao filtar i odlučiti to ne učiniti. Ne razumijem zašto bismo ovdje trebali zabraniti tu slobodu e, državi članici. Zahvaljujem svako slučaju izvjestiteljici na određenom poslu. Mislim da je pronašla najbolje moguće rješenje. Ja predstavljam euroskeptičnu e, stranku i koja u Mađarskoj ne želi prihvatiti GMO hranu. Mi pokušavamo dati što veće mogućnosti državi članici, ali može se dogoditi da država članica jasno želi odbiti uzgoj OGM, GMO kulture. I nakon određene rasprave i analize možda će ta određena država donijeti negativnu odluku. Dakle, po našem sudu na taj način e, stavljamo prepreke suverenom odlučivanju države članice. I zato ja želim reći da unatoč svim pozitivnim amandmanima mi se sad nalazimo sa djelomičnim rješenjem ovdje na stolu. Kolegica Olveni. Hvala lijepa. Radi se stvarno o kompleksnom pitanju i mogu vrlo zastavno reći da se radi o slučaju kada moramo pronaći rješenje na europskoj razini. Nacionalna rješenja ovdje nisu moguća. U svakom slučaju smatram da je važno i zato zahvaljujem izvjestiteljici na odrađenom poslu da smo došli do ove točke. Važno je da u budućim koracima mi ne dovedemo u pitanje rezultate do kojih smo upravo došli. Ako budemo išli korak predaleko, e, postojeće rizik da rezultati budu neizvjesni želim podcrtati jednu činjenicu, odnosno riječ mogućnost. One države koje preferiraju usjeve bez GMO-a i koje žele e, zabraniti GMO na svom teritoriju iz različitih razloga, moraju imati mogućnost i slobodu to učiniti. Već smo e, odradili neke korake, ali to nije dovoljno. Htio bih podcrtati da je važno smanjiti rizik prekogranične kontaminacije i države članice moraju uh, uzeti dovoljne sigurnosne mjere i u slučaju da dođe do nekakvih šteta moramo primijeniti uh, sustav uh, tko onečišćuje plaća. Zato je ovdje vrlo važno da procjena rizika EFSE bude privedena kraju. Iako je važno e, unaprijediti ovu sigurnost i pouzdanost. Htio bih još jednom podcrtati da svi europski građani imaju pravo znati što jedu i što konzumiraju. Mi možemo pronaći nekakav kompromis, jasno je, ali nemoguće je dovesti u pitanje to temeljno ljudsko pravo. To moramo uzeti u obzir u što većem opsegu u svim mjerama koje budemo donosili. Hvala, sad riječ dajem kolegi Oslingu, izvolite. Ich glaube, eins muss ganz klar sein, wenn wir über Mislim da jedno treba biti jasno da kada govorimo o nacionalnim zabranama da se tu onda radi i o ovom novom postupku e, izdavanja dozvole e, kojeg je spomenuo predsjednik Jean-Claude Juncker, za pola godine bismo trebali imati te prilog, Mislim da ne možemo u potpunosti raspraviti o tome odvojeno. Svi znamo da nismo zadovoljni sa sustavom za izdavanje dozvole korištenje GMO kultura niti je transparentno, niti svi razumiju ove kriterije koje je EFSA izradila i stoga je to povezano i to treba uključiti u pregovore. Jer jedno ne možemo prihvatiti, a to je moja bojazan, da kada kasnije imamo nacionalne zabrane, kada države članice iznesu takve nacionalne zabrane, onda se bojim da će doći do određenog dogovora sa velikim kompanijama, da se istovremeno kaže da zatim e, država članica neće glasovati protiv na GMO sorti na razini Europske unije. U svakom slučaju moramo izveći da dolazi do takvih dogovora. I stoga ovo europsko zakonodavstvo kada se radi o izdavanju dozvola genetski modificiranih organizama ne smijemo izgubiti zina nego ga moramo i poštiti. Ne smijemo imati dva zakona koje provodimo istovremeno u Europskoj uniji. Treba uvesti obvezujuće kriterije vezne uz koegzistenciju. To isto tako je dio pravila. Moramo ostvariti transparentnost i da svi moraju jasno moći dobiti uvid u zemljišta, dakle gdje se sadi GMO, gdje ne. Sve to spada u ovaj paket. Jer ne možemo dopustiti da jedan zakon u određenoj državi članci vrijede za određene poljoprivrednike i za građane, a da taj, taj zakon na posljedku lošiji od onih koji vrijedi u drugim državama članicama. I stoga pri pregovorima apeliram na to da se ne prepusti samo državama članicama kako se to regulira, nego da imamo i europska poštena pravila vezana uz po postupak izdavanja dozvole. Taj postupak treba promijeniti, a mi ćemo u svakom slučaju na to posjećati predsjednika Jean-Claude na to da nam je to većo. Hvala. Hvala. Kolegica Petir, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja bih samo željela podsjetiti da e, u Republici Hrvatskoj sukladno postojećem zakonodavstvu nije moguće ispuštanje živih genetski modificiranih organizama u okoliš i sve županije u Hrvatskoj e, sukladno zakonodavstvu zabranile su sjetvu takvog sjemena pa i u pokusne svrhe. No ono što je sasvim jasno da e, pčela ili vjetar ne zna da li je neki usjev GMO ili nije i da je jako važno da ovaj prijedlog obuhvati ono što vidim da nije obuhvaćeno, a to je e, mjera predostrožnosti koju propisuje e, kartagenski protokol to je prekogranični utjecaj koji propisuje espo konvencija i to je sudjelovanje javnosti koje propisuje arhuška e, konvencija. naime prema ovom prijedlogu koji je pred nama moram izraziti veliku zabrinutost jer podnositelj zahtjeva prema prijedlogu koji imamo prilike vidjeti nakon što nadležno tijelo na europskoj razini provede procjenu e, rizika više ne mora dokazivati da njegov proizvod neće imati e, neželjene utjecaje na okoliš i prirodu već upravo suprotno države članice moraju dokazivati da je taj rizik moguć kako bi isključila pojedina geografska područja od uvođenja genetski modificiranih organizama. isto tako o drugim pravima građana država članica Europske unije koje jamče e, konvencije kad su posrijedi pitanja okoliša u ovom prijedlogu nažalost nema niti spomena kao niti obaveze prekograničnih konzultacija koja također uključuje sudjelovanje javnosti. Zbog toga moram reći da je za mene ovaj prijedlog potpuna novost u dosadašnjoj politici zaštite okoliša Europske unije i nadam se da se u budućnosti neće u tom smjeru mijenjati druga pravna stečevina Europske unije u području okoliša kojom se s pravom na globalnom planu Europska unija e, može e, ponositi. Stoga bih podržala sve one koji su do sada upozorili na važnost dorade e, ovog prijedloga, na važnost promjene pravne osnove s članka 114. na 192, ali isto tako koji su upozorili na jednu veliku nelogičnost i neobičnost a to da je vijeće u prijedlog unijelo novi element koji daje dosad neviđena prava tvrtkama tretirajući suverene države i privatne tvrtke kao ravnopravne subjekte što svakako e, nije e, logično i nije poželjno i u tom smislu bih voljela da se e, ta stavka promijeni u okviru ovog prijedloga. Hvala lijepo. Ja ću nastaviti sa predsjedavanjem ovim sastavkom. gospodinu zoraniću i sljedeći govornik. Kolege, učinak tu nije dovoljno istraženo utjecaj na ljudsko zdravlje. Zato naša pozicija treba biti konzervativna i oprezna. Moramo znati, e, moramo definirati vrlo stroge uvjete. E, treba se moći proizvoditi što je više moguće. Jer, je, jer nije moguće poništiti učinak GMO-a. Sigurnosni sustavi e, treba, trebaju biti pažljivo definirani. Moramo pripremiti odgovarajuće mjere zaštite i imamo ovdje jedan popis e, koji, kriterija koji nismo završili. Što se tiče transpozicije na nacionalne e, zakone, to je vrlo važno. Ako želite biti sigurni da imate pravnu sigurnost, moramo se pobrinuti E, da imamo uvjet za od 24 mjeseca da bi se dao određeni zahtjev. A što se tiče korporacija, one moraju prihvatiti, provesti na nacionalnoj razini odgovarajuću e, proceduru i po, šest mjeseci nije dovoljno, nego to treba biti 12. Još jedan važan aspekt su rokovi. Što se tiče komisije, ne znamo na kojoj osnovi je definiran ovaj rok od dvije godine za zemlje članice da se da, da izbrišu iz svog područja utjecaj GMO-a. Na taj način ograničava se mogućnost zemlje članice da reagira na, zakonske promjene. Imam i nekih sumnji vezano za rok od 75 dana koji omogućuje e, komisiji da istraži e, pojedinu e, podnesak zemlje članice takav rok mogao bi dovesti do zakonskih rupa gdje bi GMO postali prav, legalni na europskoj razini, a istovremeno to ne bi bio slučaj na nacionalnoj razini. Stoga ja vjerujem da bi bilo važno za zemlje članice da budu u mogućnosti e, određene mjere odmah poduzeti i to nacionalne mjere isto tako je jako važno da se e, postoji nedovršena e, popis kriterija a zemlja članica koja upravlja rizikom može zabraniti ili ograničiti u potpunosti uzgoj GMO. Isto tako treba se omogućiti dovoljno razina sloboda i prava kako bi pojedina zemlja mogla doneti odluku o tome da li će se uzgajati GMO na njenom teritoriju. Gospodine predsjedavajući, želim zahvaliti gospođi Ris, našoj izvjestiteljici. Ako je subsidijarnost od velike važnosti, onda bi odgovornost e, za procjenu trebala ostati pri državama članicama i stoga se slažem s načelom koje je izabrala gospođa izvjestiteljica u ovoj točci, ali poljoprivrednici i proizvođači ne bi trebali ostati u pravnoj nesigurnosti a izvjestiteljica ima pravo, treba uzeti u obzir i pogranična područja i poteškoće koje mogu nastati od uzgoja u takvim područjima. Zatim isto tako imamo prijelazno razdoblje za poljoprivrednike koje sade GMO, a ako sada u izvješću imamo obvezu za time da tražimo alternativu, onda treba jasno reći tko treba točno istraživati alternativu. I zatim sada Europska komisija treba na temelju e, izvješća iz epse raspraviti isto tako i pravne posljedice. Da se smjernice e, EFSE proglase pravno obvezujućom na četiri godine, to mi se čini pretjerano. EFSA je izvršna agencija. I te smjernice treba ovdje naspraviti. Tu trebamo vidjeti je, trebali oni biti pravno obvezujući. To je nešto što se tiče samog zakonodavnog prijedloga, prije svega i procjene učinka na okoliš. Izvorni prijedlog vijeća mi se po tom smislu čini boljim i vrlo mi je drago čuti vaše akcije, ako ne onda ću uvesti amandman. Hvala. Um, and I'm going to speak in Hungarian. Um, Hvala. Na mađarskom. Želim zahvaliti gospođi Ris eh, na njenom radu. Ovim amandmanima ćemo poboljšati izvorni tekst u mnogim, mnogom smislu i imamo isto tako i odgovore na neke, neke, kritična, neke kritične primjedbe. Jedan aspekt bih htio naglasiti. S veseljem sam pozdravio ovu obavezu veznih uz odgovornost država članica kada se radi o prekograničnim čimbenicima. Tu se traži ograničenje tih čimbenika, to je iznimno važno u ovom tekstu jer inače ne bismo mogli spriječiti prekograničnu kontaminaciju. Osim toga isto treba jasno uvidjeti da sam da ne možemo samo riješiti ovo pitanje na razini država članica. Imamo ove zaštitne mjere. Ako njih prepustimo državama članicama, onda bi to značilo da ćemo u 28 država članica imati 28 različitih zaštitnih mjera. Moglo bi se tako doći do paradoksalnih situacija. Na primjer, ako se u državama članicama primjenjuju zaštitne mjere iz drugih država članica. Ja ove promjene u tekstu smatram vrlo smislene, ali istodobno smatram da je hitno potrebno da na razini Europske unije propišemo minimalne kriterije, dakle da imamo minimalni zajednički nazivnik e, kada se radi o sigurnosnim mjerama, dakle treba nam harmonizacija s kojom bismo imali pravila za države članice kako bi one mogle stvoriti dosadni sustav, a ne fragmentirani pravni sustav. To je bilo ono najvažnije što sam htio reći, jer moramo riješiti ovaj problem. Hvala. Zadnji govornik, gospodin Čantini. Hvala predsjedavajući. Biću kratka jer mnogo toga je već rečeno. Slažem se sa izvjestiteljicom i zahvaljujem na odrađenom poslu. Slažem se, kako rekao, sa temeljnim usmjerenjem, ali zabrinuta sam kao i kolege. Mi sada vodimo javnu raspravu u Italiji i javno mjenje je protiv e, GMO hrane. Tu postoji i problem koegzistencije među tradicionalnim kulturama i e, GMO kulturama. Tu postoji rizik kontaminacije, moramo ga imati pod kontrolom. Nedavno u sjevernoj regiji Italije nakon E, uzgoja na e, samom otvorenom terenu, sjećam se da je došlo do kontaminacije zato što je kod oprašivanja utjecalo to da su insekti pridonijeli tome. I u susjednoj regiji kontaminacija iznosila čak 10%. Mi moramo imati jasna pravila u vezi s time jer ćemo inače riskirati da kontaminacija u nekoliko godina proizvede e, veliki kolaps i da dođe do nestajanja tradicionalnih kultura svi ti proizvodi trebali bi onda dobiti e, oznaku GMO. Znamo koja su pravila označivanja, dovoljno je 0,9% količine određenog GMO proizvoda kako bi cijeli proizvod bio smatran GMO moramo pridati veliku važnost prekograničnoj kontaminaciji. Također smatram da kako bismo imali veću pravnu sigurnost, mi moramo imati iscrpan e, popis e, razloga, odnosno opravdanja. Nisam baš sigurna što se tiče e, unošenja subjekta koji je nositelj privatnih interesa, zato što tu moramo braniti javni interes, dakle podastriću svoje amandmane. Hvala na pažnji. Hvala lijepo. I sad smo došli do kraja komentara od članova odbora. I sada ima riječ komisija i iz glavne uprave za Senko. Eko. Hvala gospodine predsjedniče. Htio bih ipak naglasiti tri točke. Kao prvo, Izjava izabranog predsjednika gospodina jean Junckera u pismu koje je uputio Zatraženo je od budućeg da u roku od šest mjeseci pogleda ove odluke veznih uz dozvole GMO-a, kako što se tiče sorti, tako i što se tiče upotrebe za, u ljudskoj prehrani i za stočnu hranu. To je dakle obveza koje će naš budući povjerenik izvršiti i u roku od šest mjeseci on će Europskom parlamentu i vijeću dakle predložiti svoje viđenje i zatim ćemo započeti s raspravom. No, za nas je jasno, dakle za nas bivšu i sadašnju Europsku komisiju je jasno da ovaj prijedlog koji stoji pred vama što se tiče GMO sorti i mogućnosti za jednu državu članicu da odbije tu sortu na svom području, da to čini jedan dio te nove filozofije, iako smo to predložili u 2010. godini, a da nismo imali dakle, upute tada budućeg predsjednika komisije Jean-Claude Junckera. Što se tiče pravne osnove, to je moja druga točka, dakle članak 114 ili članak 192. Predložili smo članak 114 zato što smo imali direktivu iz 2001. godine i to je bila pravna osnova te direktive, dakle nadređene direktive i mi smatramo da taj članak 114 je za razliku od članka 192 štiti ne samo okoliš, kao što to čini članak 192, nego da štiti isto tako i e, zdravstvo, to je zdravlje životinja, zdravlje biljaka i ljudsko zdravlje, dok članak 192 ima vrlo specifičan aspekt vezan uz okoliš. I to je razlog zbog kojeg smo smatrali da je članak 114 bolji, da tako kažem, e, za pravnu osnovu za ovaj prijedlog kojem se promjenjuje kao što znate dakle samo dio jednog članka. Treći element tiče se ove faze broj 1 koja je dosta kontroverzna. Faza broj 1 nije bila sastavni dio inicijalnog prijedloga Europske komisije, to je uvelo vijeće. Ne znam hoćete li dati riječi su tako i predstavnici vijeća, ali mi smo smatrali da je to poboljšanje jedno poboljšanje naspram faze broj 2 zato što smatramo da ta faza broj 1 daje više oblasti i više slobode državama članicama i zapravo daje manje prava biotehnološkim kompanijama. Ta faza daje mnogo više slobode i ovlasti državama članicama koje mogu odlučiti, a da to ne moraju opravdati da zatraže da se GMO sorte ne uzgajaju na, njihovom području. Zato što imamo tu trenutnu situaciju gdje država mora zatražiti, e, tvrtka mora zatražiti dozvolu za 28 država članica i ako se sačuva ta faza, država članica bi dakle imala pravo tražiti zabranu te vrste te sorte. I mi stoga smatramo da ta faza broj 1 uvodi državi, za države članice više jamstva, da država članica dakle ima pravno jamstvo na temelju kojeg može zabraniti uzgoj GMO sorta na svom području što nemamo danas. Određen broj država članica je već poduzela nacionalne inicijative za uvođenje zabranje takvih sorti, ali svi mi znamo da su to odluke koje su pravno gledano vrlo krhke. One su čak i suprotne pravnoj stečevini Europske unije. I to je razlog zbog kojeg, iako dakle mi nismo dali taj prijedlog za fazu broj 1, smatramo da je ta faza broj 1 poboljšanje naspram izvornog prijedloga Europske komisije i e, Dakle, svakako smatramo da bi ta faza broj 1 trebala biti povezana sa fazom broj 2. Dakle, treba započeti fazom broj 1 prije nego što se krene u fazu broj 2. Eto, e, to su dakle ukratko te tri točke koje sam htio ovom prilikom navesti. Što se tiče razloga, i prije svega što se tiče proširenje popisa razloga. Danas imamo sedam razloga u prijedlogu. Tu smo uzeli obzir isto tako i razloge koje je Europski parlament predložio tijekom prvog čitanja. Trebali ih pojasniti, trebali ih obrazložiti, trebali ih možda još dalje razviti, pa mi smatramo da što su ti razlozi precizniji, to će biti ograničavajući, više ograničavajući, a mislimo da bi državama članicama trebali dozvoliti razloge koji bili što općeniti kako bi države članice mogle u slučaju da se treba prijeći iz faze broj 1 u fazu broj 2, moglo opravdati uvođene zabrane GMO sorti. I eto, gospodine predsjedavajući, to su naše primjedbe o onim najvažnijim točkama koje su spomenuli članovi vašeg odbora ovdje. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodinu Putleju i sada dajem riječ kolegici Ris koja će dati zaključnu izjavu u ovoj raspravi. Hvala. <laughs> Vrlo kratko, da, to je moguće. Da, neću sad ponovno otvoriti ovdje raspravu. Svi smo dobro uvidjeli vrlo veliku poteškoću, razilaženju mišljenjima koje predstavlja ova tema za izvjestitelje i u sjeni. Neki su spomenuli temu slobode slobodu koju trebamo zajamčiti i pravno konsolidirati za države članice koji dakle žele imati ovu opciju da se opciju opt-outa. A što se tiče prijedloga, tu se više ili manje slažemo s njim. Mislim da će biti teško postići kompromis između svih ovih različitih mišljenja. Neki kažu da treba neke amandmane u potpunosti odbaciti gotovo i zatim onih koji žele te se amandmane zadržati. I bit će to očito vrlo teško i mislim da ćemo teško postići kompromis o nekim točkama. Stoga bih ja htjela izneti prijedlog vezan uz posebice dvije točke, dakle transparentnost i dosljednost ovog ovog postupka. Europska komisija nije sama dala prijedlog za ovu fazu broj 1 i ja nisam baš sigurna da ovdje imamo potpunosti pravnu sigurnost. Evo, neki su pak i spomenuli što sprečava države članice da da iskoriste ili ne iskoriste neki razlog već u fazi broj 1. Ja smatram da bi faza Broj jedan, da, da je to nešto što se tiče mekog zakonodavstva, da to nema ovdje mjesta, da to nikoga ovdje ne ograničava. Bar Stasa bih nešto pripitala, nisam sigurna sam li dobro shvatila. On je rekao, ne znam radili su to vijeću ili o meni, da popis razloga i kriterija nije tu dozvoljen i zašto se nismo vratili na onaj popis parlamenta. Mislim, ja sam to upravo i učinila i stoga mislim da sam loše shvatila, jer mislim da smo zapravo i htjeli vratiti se na ono što smo mi zahtijevali, na te razloge. I tu ne tumačimo te kriterije na isti način kao Europska komisija, ovdje se radi o kriterijima koje Europski parlament zatražio prije tri godine. Što smo precizniji, to pravno gledano pružamo već bolji temelj državama članicama u slučaju da moraju opravdati svoju odluku opt-outa i mislim da imamo ove kriterije i da ti kriteriji treba biti što preciznije, to bolje. Već smo raspravljali u okviru ovog odbora, u pravnoj osnovi i u, okviru izvjestitelja. To je vrlo simbolično pitanje. To je neka, na neki način crvena linija za neke države članice, pa i za neke klubove zastupnika. To smo dobro čuli zaključci pravnih služba nisu u potpunosti, jasni, ali naša odluka jest. Mi želimo pravnu osnovu vezanu uz okoliš. Mi tu radimo o reformi iz 2001. I da, ali eto, ovaj direktiva koja je nakon toga uslijedila 2003. ima tri pravne osnove, dakle e, radi se o unutarnjem tržištu, javnom zdravstvu i poljoprivredi. iz stoga mislim da jer bi to mogao biti i odgovor na ono što je rekla gospođa Gerling, dakle zašto mi nismo jednostavno se vratili na prethodno stajalište. Tabula raza to nije moja filozofija. Mislim da možemo uzeti prijedlog i raditi na temelju njega, ne da se vratimo u potpunosti na staro. Mislim da smo dosta jednoglasni kada se radi o koegzistenciji, o vrlo teškom pitanju koegzistencije, tu se svi slažemo i slažem se i sa mađarskim kolegom, potpredsjednikom, da moramo biti još i precizniji vezano uz ovaj amandman kada se radi o buffer zonama, kada se radi o tom pitanju odgovornosti vezano uz koegzistenciju. I eto to, tu mislim da se svi slažemo. I naravno stavit ćemo raditi zajedno, a vama ću, gospodine predsjedniče, prepustiti da nam prikažete kalendar. Zahvaljujem kolegici Ris. A sada kalendar. Rokovi e, su vrlo precizni. Što se tiče amandmana, rok je 15. listopada u 20 sati. Imat ćemo glasovanje za mandat u odbor za okoliš 5. listopada, a glasovanje za odobrenje dogovora, ako dođemo do dogovora prije Svijećem prije siječnja 2015. a u plenarnoj sjednici u siječnju 2015. doći će do konačne odluke. Dakle, time smatram zaključenom ovu točku dnevnog reda. Prelazimo na sljedeću točku koja se tiče nove hrane. Htio bih dati kratak rezime. Nadam se da će izvjestitelj stići na vrijeme na ovaj sastanak. Ako to ne bude slučaj, kolegica Gerling će, vjerujem, e, njega kvalitetno zamijeniti. Vjerojatno se sjećate uredbe o novoj hrani. Radi se o staroj povijesti o staroj priči jer je tu došlo do prijedloga uredbe koje je predstavljeno od strane komisije 14. siječnja 2008. Zakonodavna rasprava bila je prilačno dugačka i odbor za mirenje nije uspio proizvesti konačni dogovor u sastanku 28.3.2011. Zato taj prijedlog nije usvojen i nije postao zakonodavstvo Unije. Mi se danas nalazimo pred prijedlogom koji je nešto ograničeniji u odnosu na prethodni prijedlog. I mi sad moramo dati svoje mišljenje. Prijedlog se poziva na jedan dio zaključaka koji su postignuti u odboru za mirenje i oko toga je došlo do boljeg dogovora. Zato sada dajem riječ za izvjestitelja kolegici Girling i nakon toga nastavljamo sa našom raspravom po pojedinim klubovima zastupnika. Kolegice Girling, izvolite. Uh, Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Hvala svima koji su sudjelovali na radionici prošlog utorka. Drago mi je vidjeti sve e, izvjestitelje u sjeni koji su sudjelovali u raspravi. Nadam se da ćemo imati dovoljno vremena da na današnjem sastanku čujemo moje izvješće ovdje računamo da ćemo doći do onoga što su svi sudionici htjeli postići. To znači brži proces za novu hranu i hranu iz trećih zemalja, odnosno njihovo odobravanje. Vjerujem da su amandmani pokazuju koliko se brinemo kako ono što brine potrošače, tako i industriju pitanja koja su spomenuli izvjestitelji u odnose se na definiciju i definicija je jedno od glavnih područja rasprave i neslaganja. Ja vjerujem da je ključno ono što će komisija napraviti vezano rješavanje pitanja dis, ovih e, definicija i što to zapravo znači u praksi. E, vezano za amandman 5 i 14 to se odnosi, tu, tu su stvari koje komisija treba riječiti jer će se tu jer će i industrija i potrošači imati sigurnost koju je koja im je potrebna kad, kad koriste hranu ili u proizvođaču. Tu su spomenuta i, pitanja vezana za svu hranu, vezano za članak 2, to se odnosi na broje proizvode koji koje su podložno nepotrebnom procesu odobravanja. Ako želite stimulirati inovaciju i smanjiti teret administrativni ovaj, to, ti se ovime neće postići i na taj način je i moj amandman. Mi spori, gospodin Boljan, spomenuli su nedostatak veze za utjecaj na okoliš u predlogu komisije uvezano za uvodni tekst 2 radi se o, zaštiti interesa potrošača i o zaštiti okolišta. što je vezano za politiku hrane Europske unije konačno pitanje sve to skupa zapravo je vezano za reviziju pro, propisa o novoj hrani i tu su spomenute zabrinutost vezano za kloniranje i isto to vremene onoga što se ne može vremeno smatrati novom hranom. Mislim da bismo htjeli vidjeti da se paralelno radi na kloniranju novoj hrani. Isto tako mislim da trebamo biti realno, posebno da kad gledamo povijest ovog prijedloga, kako potrošači, tako i industrija žele sigurnost vezano za ovu hranu. I smatram da to trebamo tako i napraviti kloning nije nešto što možemo postići, nećemo, nećemo brzo doći do konsensusa o kratkom roku komisija je razdvojila kloniranje od nove hrane iz razloga. Ja želim naglasiti da hrana iz klonova treba biti posebno tretirana iz tog razloga i nisam to vezala za ovu novu direktivu u mom izvješću. Slažem se sa gospodinom stesom da odgovarajuće tranzicijske mjere treba uspostaviti u mojoj raspraviti kako sa dužnosnicima iz komisije tako iz vijeća smo se e, pobrinuli da neće biti, da će se simultano simultano raditi i na kloniranju i na novoj hrani. A sad ću se okrenuti pitanju nanomaterijala. To su tehnički komplicirana pitanja koja su se u ovom prijedlogu, pa sam odlučila ne napraviti amandman onome što je predložila komisija, jer bi na taj način došli do bar neke razine pravne sigurnosti. Od, kao što je pokazala radionica utoraga, nanomaterijali su i dalje kontroverzno pitanje za brojne sudionike. Međutim, trebamo imati na umu da novi propisi trebaju stimulirati inovaciju i ulaganje, a bojim se da taj e, prag od 10% će biti prepreka tome. Što se tiče korištenja delegiranih ili implementiranih akta imam, otvorena sam na različite argumente. Znam da, da i odbori za poljoprivredu iz, su zapravo zato da se implementirajući akti, no svakako će to omogućiti parlamentu da ima, da ima veći utjecaj, ali će to biti teško do kraja napraviti. Već se ispomenuto i pitanje zaštite mi se slažemo da trebamo vidjeti, a ne manje suradnje između industrije i znanosti kako bi se došlo do boljih proizvoda. Nadam se da je moj amandman na članak 24 postići upravo to i kao i onaj na članak 22. Gospodin Stejp spomenuo je pitanje transparentnosti. Ja se zalažem za potpunu transparentnost kad se radi o popisu nove hrane. Ne mogu ovdje sada zbog vremenskih ograničenja sve svoje e, amandmane e, razložiti, ali svakako sam se bavila sa svim onim što brine i potrošače i industriju. A što se tiče radionice, očekujem da će se tu pojaviti još određen broj amandmana, no nadam se da ćemo u vezi s ovim prijedlogom postići konsensus, to je moj cilj i veselim se što ću zajedno s vama doći do tog cilja. A sada dajem riječ gospodinu Nikolsonu. Zahvaljujem. Ne znam, želi li gospodin Nikolson nešto još nadodati ili ne? Ne, izvolite. Zahvaljujem gospođi Gerling i uh, ispričavam se. Uh, svi letimo, ja nisam pilot i još jednom se ispričavam i hvala što ste pokazali razumijevanje. Zahvaljujem, a sada kolegici Juzo za BP dajem riječ. E, Zahvaljujem, predsjedavajući. E, čestitam kolegici Nikolsonu i kolegici Gerling koja ga je zamijenila u vezi sa ovim mišljenjem, odnosno izvješćem koji odgovara na sve zabrinutosti koje ja imam u vezi sa prijedlogom komisije. Kao prvo, što se tiče uvođenja nove kategorije u definiciji nove hrane u članku broj 2, to je najvažnija tema koja zabrinjava sve nas. U staroj uredbi imali smo kategorije koje sad više nemamo, ali postojanje kategorija izbjegava stvaranje nesigurnosti, neizvjesnosti i omogućava nam bolju definiciju novog e, proizvoda, prehrambenog proizvoda. Slažem se oko toga da se definicija tiče i proizvoda trećih zemalja koji su tradicionalni pa se neću sada zaustavljati na tomu. A što se tiče rokova, slažem se sa izvjestiteljem. U nekoj od faza ovog postupka mi moramo odrediti točne rokove. Međutim, moramo i biti fleksibilni, zato što ćemo prijeći od decentralizirane procedure na e, centraliziranu proceduru i zbog toga ćemo morati pripaziti mjesec dana za slanje e, predmeta EFSI to je u redu. Slažem se što se tiče četiri mjeseca kao roka unutar koje komisija mora predstaviti stalnom predstavništvu e, za e, sigurnost hrane prijedlog, ali htjela bih e, sada čuti vaše mišljenje. Htjela bih čuti od komisije hoće li ti rokovi koje je predložila komisija biti održivi E, ispričavam se jer ću sada ubrzo morati otići na konstitutivnu sjednicu odbora za Čile, a sada za socijaliste potpredsjednica potpredsjednik Pot. First I would Htio bih čestitati na ovom izvješću jer je tu značajno poboljšanje prijedloga komisije. Posebno cijenim ponovno uvođenje posebnih kategorija koji su e, definicije nove hrane i isto tako činjenicu da su uključeni aspekti utjecaja na okoliš. Također bih htio nešto iskomentirati. Što se tiče ažuriranja legislative, nismo bili uspješni zbog pitanja proizvodnja iz od kloniranih životinja koji su bili uključeni u prethodni prijedlog. Komisija sada predlaže da se kloniranje pokrije odvojenom legislativom, a legislativni proces pitanje je sada kako ćemo, koliko ćemo ovdje zaostati. Naravno treba ubrzati proces pregovaranja vezano za taj dosje kloniranja koji je već na stolu Europskog parlamenta i važno je tu uvesti neke prelazne mjere a isto tako cijenim ono što vezano za amandman 32 i komentar koji se odnosi na direktivu kad se radi o stavljanju na tržište hrane koja je dobivena od kloniranih životinja, a odnosi se na članak 1, c i to su znači tranzicijske mjere koje bi zapravo garantirale informacije potrošačima moguće buduće korištenje e, različitih kultura za uzgoj hrane kao e, treba isto tako uključiti u ovu legislaviju vezano za kategorije koje su predložene su dovoljno široke jer pokrivaju i, uzgoj takvih kultura no treba točno definirati to u uvodnim izjavama na, e, na specifičan način što se tiče nanomaterijala nova propisi vezani za novu hranu spominju i spominju i nanomaterijale proizvedene nanomaterijale e, koji su u, u, već u propisima donesenim 2011. godine, a tu se radi o označivanju hrane i to mislim da je prilično problematično, posebno kad se radi o postupku 50% nanočestica što je predloženo kad se radi o zahtjevima za označivanje, a mislim da to ne bi bilo u skladu sa rizicima koji su ovdje prisutni, gdje je prag od 10% naveden kao što se tiče, a možda ja bih htio pitati i komisiju vezano za prijedlog izvjestitelja ovaj amandman 91 koji govori o zaštiti podataka u slučaju objavljivanja studija u znanstvenim časopisima. Ja mislim da originalna ideja prijedloga komisije je bila zaštita samo u slučaju da ti podaci nisu objavljeni. Hvala vam. Zahvaljujem. Dajem riječ kolegici Polcen. herr ordförande <clears throat> och ett mycket stort tack till herr Hvala predsjedavajući. Zahvaljujem kolegi koji je dao jako dobar prijedlog, koji je stvarno dobro izbalansiran. Jako mi je drago što se vraćamo na te kategorije i što smo bolje definirali što su ti novi prehrambeni proizvodi. Jako je važno za ovaj prijedlog komisije e, zato što ovaj prijedlog uopće nije nedorečen. Zato ćemo mi dati potpunu podršku ovom prijedlogu. No, po mom sudu trebali bismo nešto bolje proanalizirati činjenicu da naravno mi moramo imati e, ekološku provjeru novih prehrambenih proizvoda. Mi moramo vidjeti možemo li u raznim stavcima pronaći neko mjesto gdje se može uputiti na to pitanje. Po mom sudu je jako važno u procjeni rizika uzeti u obzir sve činjenice koje se tiču ove teme. To je važno kad govorimo o raznim elementima za procjenu rizika. I još jednom se želim zahvaliti kolegi Nikolsonu na ovom odličnom prijedlogu. Hvala. Zahvaljujem kolegici Polsen, a sada dajem riječ kolegici Bojlan. Izvolite. Thank Predsjedavajući, zahvaljujem i e, izvjestitelju, iako imamo neke zabrinutost vezano za prijedlog. Ja razumijem da da, to može biti frustrirajuće za e, poslovne subjekte i zato bih predložila da se to uključi samo u smislu ako taj rok ne bude negativno utjecao na njihovo poslovanje. Znači, radi se o tome da smo djelomično uzeli u obzir takva zabrinja, posebno kad se radi o hrani koju ne konzumiraju, koju ranije nisu konzumirali građani Europske unije. Prema tome, prijedlog komisije, a to nije spomenuto ni u prijedlogu komisije, ni u izvješću izvjestitelja. Isto tako rokovi koji su devedeni za procjenu nove hrane koje su rezultat proizvedenih nanomaterijala. Smatram i pitanje je što je tu sigurna razina nanomaterijala za ljudsku, konzumaciju i tu je teško identificirati koliko je nanomaterijala u novoj hrani. Meni se čini bizarno da se, defini, da se, stavi, da se zaključuje prije nego se ima sve podatke vezano za novu hranu. Kategorija što, koja bi u meni bila razumna bila bi da ono što je rezultat nanotehnologije ne treba tretirati na isti način kao i recimo onu hranu koja je proizvedena iz algi ili iz, ili iz određenih fungusa odnosno gljiva. Znači to bi to je nešto što nije, ako nije znanstveno dokazano da je nešto sigurno za potrošnju, to treba definirati. Isto tako tražila bih pojašnjenje vezano za peticu koja je spomenuta i izvjestitelj kao i komisija kaže da zemlja iz trećih zemalja koja se smatra novom hrana u Uniji treba se smatrati tradicionalnom hranom iz trećih zemalja samo ako je izvedena, ako je proizvedena tradicionalnom proizvodnjom u skladu sa propisom 1178 iz 2002. godine. To znači da su sredstva proizvodnju korištena, ta, koja, su, koja su korištena a isto tako uključuje i isto tako i žetvu i ribarenje i no ovdje se radi o tradicionalnoj proizvodnji i za ne bismo trebali koristiti tu hranu kao primarnu proizvodnju. Inače je ta definicija preširoka pa bi ja htjela pojašnjenje vezano tomu, a posebno vezano za recikliranje i ovi članak 12. A isto tako htjela bih pojašnjenje vezano za razumijevanje značenja novog proizvodnog procesa koji se može primijeniti na hranu i u koja vremenska ograničena, ste naveli vezano za novo. Tradicionalna hrana iz trećih hrana je nešto što treba bolje nadzirati i tu mislim da su smjernice komisije vrlo važne da bi izvjestitelj eh, govori o novoj hrani koju smatra da treba odobriti samo ako nije značajno e, korisnija kao prehrana za ljudi. Mislim da je to previše nejasno rečeno i treba se definirati pravnu sigurnost kako za potrošače tako i za industriju pa bi ja predložila da se to ukloni iz teksta. Isto tako dovela bi u pitanju e, činjenicu da je promijenjen tekst da je i naveden je sigurnosni rizik za ljudsko zdravlje da li možemo dalje ograničiti pitanje vezano za sigurnost a isto tako već je i tako teško otkriti nanočestice u hrani pa nije razumno da se taj opseg još ograničava zadnje ne najmanje važno kad govorimo o hranu o javnom zdravlju praćenje treba biti pravilo za sve proizvode nove hrane, a ne samo opcija koja bi se samo mogla primjenjivati ako za to postoji pravo opravdanje. Isto tako mislim da ovaj tekst znači treba još popraviti i nekemu dodatku učiniti. Hvala vam. Hvala. Dajem riječ e, kolegi Stajsu. Um, Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Imam sedam primjedbi. Kao prvo, Gospođa Bojlen se već na to osvrnula. Radi se o načelu predosložnosti kojeg ja smatram vrlo važnim za bilo kakvo donošenje zakonodavstva u EU i tu ju samo mogu podržati. A isto tako se veselim suradnji s njom kada se radi o mogućim amandmanima. Moja druga primjedba. Ono što sad još nismo uzeli u obzir je sljedeće. Gdje bi nova hrana mogla dati prednost našim potrošačima. Mnogo govorimo o tome, ali kada se radi o tome da uvodimo novu hranu, onda bi ona trebala biti od prednosti za potrošače. To treba isto tako uzeti u obzir. Kao treće, što je sa kloniranim životinjama u prehrambenim proizvodima? Ono što je gospođa Gröling sada pročitala, što je napisao izvjestitelj, obuhvaća činjenicu da da imamo prijelazni rok vezan uz pravnu sigurnost, da se treba konzultirati s Europskom komisijom, ali zeleni od klub zastupnika ne želi sada tu ostaviti neku rupu s kojom bismo dozvolili da reguliramo novu hranu, a da ne znamo što će Europska komisija izneti kao prijedlog kada se radi o kloniranju. Ako želimo da ovi prijedlozi pravovremeno stupe na snagu, onda i to treba uzeti u obzir. Četvrti element, e, nanočestice, e, već jedan kolega to spomenuo, radimo sada sa definiciji koja je trenutno u fazi revizije. Već smo prije izrazili našu zadršku protiv e, zakonodavnog okvira veznih uz informiranje potrošača. Tu se radi upravo na jednoj uredbi i tu se govori o granici od 50%, ali samo u svrhu etiketiranja. A ovdje se radi o analizi rizika. A naša agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda EFSA kaže nam da trebamo koristiti granicu od 10%. Dakle, etiketiranje prehrambenih proizvoda, to ne želimo mijenjati, ali ovdje se time trebamo pozabaviti. Imamo određene zadrške naspram te definicije, to smo već i jasno naznačili. Ovdje u ovoj definiciji još svakako trebamo o tome porazgovarati i trebamo biti vrlo pažljivi. Pristup kojeg predlaže EFSA sa 10% kao granicom mi se čini primjerenijim u ovom tekstu. Zatim isto tako cijela ova rasprava o provedbenim i delegiranim pravnim aktima. Izvjestitelj kaže da će to biti vrlo teško, u pregovorima sa vijeću, vijeće pak ne želi ništa znati o tome, a mi bismo ovdje trebali snažno čvrsto nastupiti kao Europski parlament. I zbog toga bismo kao Europski parlament trebali koristiti pojedine akte, ali ne kada se radi o ovakvim propisima. Trebamo imati na umu da prehrambeni proizvodi koji su nova hrana da bi se mogli jednostavno tako dopustiti, a da nemamo sigurnosnu mrežu i da nemamo mogućnost ulaganja veta Europskog parlamenta. Dok kod prehrambenih aditiva, kod enzima, kod aroma imamo tu mogućnost veta. Dakle, zašto u drugim područjima imamo delegirane pravne akte, a zašto ih ovdje ne bismo imali? Mislim da, tu trebamo, mislim da se tu trebamo doista snažno boriti za to. Zatim, nadležnosti agencije EFSE u članku 92 trenutno stoji da Europska komisija može zatražiti izjavu agencije EFSA, da ona to može. I mislim da bismo se tu trebali vratiti na izvornu formulaciju gdje se kaže da se agencija EFSA uvijek mora konzultirati. Zatim što se tiče transparentnosti, već sam izvjestitelju gospodinu Nicholsonu to i naznačio. Vrlo mi je drago što je on bio otvoren za to pitanje. Mi ćemo svakako podnijeti amandman s tim u vezi i nadam se da ćemo zatim moći doći do dogovora. Hvala. Hvala. Sada posljednje izlaganje u ime klubova kolegica Evi. Hvala. Što se tiče definicije nove hrane, za nas nije u redu smanjiti područje primjene, zato što je ovo predmet koji se stalno razvija. Mi ne možemo predvidjeti što će se dogoditi, pa ne bi bilo dobro, e, odnosno bilo bi kontraproduktivno smanjiti opseg. Što se tiče tradicionalne hrane, Ovdje se u tekstu govori o automatizmu koji bi mogao zajamčiti krivu zaštitu, e, odnosno građanstvo bi moglo biti prisiljeno uzimati hranu na koju nije naviknuto. Neka e, hrana za određeni dio populacije može biti problem za drugu populaciju. E, tako da unutar države moramo zadržati određenu granicu, određenu razinu sigurnosti, pogotovo ako nemamo epidemiološku studiju. Jasan primjer je primjer netolerancije na gluten. Vjerojatno je to vezano uz razvoj sorte pšenice i danas mi svi znamo da nemamo prave epidemiološke studije. Dakle, po mom sudu e, ne bi bilo dobro e, smanjiti opseg u ovom slučaju. E, zamjena jedne hrane s drugom može se prihvatiti samo ako to znači veću prednost. To također moramo imati u obzir postoji mogućnost definiranja je li hrana nova hrana ili nije, a to mora biti zadaća komisije koja se može pozvati na mišljenje EFSE, a ne na mišljenje pojedinih država članica. Na taj način ćemo bolje primijeniti ovaj standard na razini Europske unije. Još nešto što se tiče kriterija procjene nove hrane to možemo e, uključiti u cijeli takozvani LCA, Life Cycle Assessment, i moramo imati u obzir i procjenu učinka na okoliš za svu tu novu hranu. Još dvije stvari koje smo mi ovdje uočili, članak 22. Govori se o zaštiti koja ne može pokrivati i zabrane. Dakle, tu su uključene informacije o zdravlju. Članak 23. Ovdje izmjena nije dobra po našem sudu. Što se tiče amandmana 88 vezano uz članak 23, tiče se o informacijama o sigurnosti to ne može biti predmetom industrijske tajne, to možemo svakako ovdje pocrtati. A što se tiče postotka nanomaterijala mi također smatramo da 10% što je odredila EFSA je svakako nešto što trebamo uzeti u obzir. Bilo koji veći postotak nanomaterijala značilo bi da se nalazimo pred novom hranom. Hvala, a sada idemo na sljedeća izlaganja. Molit ću vas e, da ostanete ispod tri minute kako bismo završili ovaj sastanak na vrijeme, a sada dajem e, riječ kolegici Šerer pjerig Hvala lijepa, predsjedavajući. Slažem se sa amandmanima na izvješće gospodina Nikosa na kojima smo govorili. Uzimajući u obzir raspravu o materijalima, E, moramo reći da nova hrana nam daje mogućnosti prehranjivanja svjetske populacije. Mi ne želimo imati fragmentirani postupak jer bi na taj način došlo do neizvjesnosti za proizvođače. Kad odlučimo o definicijama, mi moramo e, imati imati neekskluzivan popis. Taj popis mora biti otvoren. Osim toga, potrebno je podcrtati važnost e, odgovornosti proizvođača kad predstavlja neki novi prehrambeni proizvod. O tome smo već razgovarali i sa predstavnicima sveučilišta nedavno. Potrebno je imati sigurnost, a uredba ne smije biti prepreka. Radi se o zaštiti okoliša, i moramo zaštititi građane i osigurati prehrambenu sigurnost za cijeli svijet. Kolega Kaputo, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Biću kratak, mnogo toga je već rečeno, ali želim podcrtati nekoliko elemenata. Zahvaljujem izvjestitelju koji imao stvarno veliku zaslugu. On je uveo novu kategoriju, kategoriju e, nove hrane koja je već e, imala nešto starijelu definiciju. Ovdje se upućuje na neke kategorije prehrambenih proizvoda, to ne na sve proizvode. Tu imamo problem kloniranja, o tome smo već govorili. Europska unija ima zakonodavnu rupu u tom području i mi bismo se trebali e, usredotočiti na prijelazne mjere koje bi nam omogućile e, primjenu zakonodavnih odredbi o kloniranoj hrani, ali samo nakon odobrenja nove direktive. Raspravlja se o delegiranim aktima. Mi e, kao Europski parlament moramo se potruditi i pokušati imati sve veći autoritet. Mislim da je važno da parlament ima mogućnost nadziranja popisa proizvoda eh, onako kako se oni upotpunjuju. Što se tiče nanotehnologija, kolega Pođ je već rekao koje stajalište našeg kluba. Mislim da bismo se trebali usmjeriti prema stajalištu EFSE, jer moramo zaštititi potrošače. Postoji definicija koja nije baš vrlo jasna, a tiče se izraza e, u značajnoj mjeri. Tu se radi o izrazu e, koji se treba nešto bolje objasniti. Moramo imati i neke referentne parametre koji moraju biti objektivniji. Ključnu ulogu u tome će imati EFSA, a možda i u koordinaciji sa državama članicama i sa savjetodavnim odborom o novoj hrani koji već postoji. I posljednja zabrinutost koju želim izraziti tiče se tradicionalnih prehrambenih proizvoda iz trećih zemalja. I u tom slučaju ja predlažem da ti proizvodi prođu direktno kroz kompletnu procjenu rizika sa strane EFSE na samom početku postupka. Hvala, sada dajem riječ kolegici Gardini. Hvala predsjedavajući. I ja ću također biti kratka. Vidim da se ovdje e, usredotočimo na sigurnost prehrambenih proizvoda i mi stavljamo sada sa strane e, sve što se tiče kloniranja e, životinja. Ja sam bila članica delegacije koja je pregovarala. Sjećam se kako smo pregovarali i sigurna sam da ćemo ponovno doći e, do točke sa koje se više nećemo maknuti, zato što već znamo koja su stajališta. I ja stvarno e, se nadam da ćemo ipak napredovati u tom pogledu. Odradili smo odličan posao do sada, došli smo čak i do nekih zajedničkih stajališta. Istina je, e, taj je predmet vrlo osjetljive prirode. I zato bih ja htjela dati prijedlog, ne znam koliko ćete se složiti sa mnom. Ne želim nikako utjecati na rokove, jer naravno svi mi želimo da se taj posao zaključi za vrijeme talijanskog e, predsjedanja Unijom. Ali sutra ćemo imati radnu skupinu, sastanak radne skupine vijeća vezano uz novu hranu. U petak imamo sada rok za amandmane, ali je li moguće možda nešto prebaciti taj rok, nešto ga odgoditi? Moramo dobro uzeti u obzir što će reći ta radna skupina. Ne smijemo sada pogriješiti jer bi onda posljedice bile teške. 24 ili 48 sati više, dakle produženje roka za 48 sati bilo bi dobro kako bismo malo produbili naše znanje o tom pitanju. Stvarno vas molim za produženje roka. Mislim da bi to bilo pozitivno kako bismo izbjegli nekakav krivi korak i kako bismo uspjeli doći do kvalitetnog zaključka na siguran način. Hvala, sada riječ dajem kolegi Balcu za posljednje izlaganje. Hvala predsjedavajući. Znam vrlo dobro da smo na kraju e, dugog zakonodavnog postupka ja bih trebao nešto reći o tom izvješću, ali ja sam ovdje novi član i htio bih govoriti sada o načelima ove uredbe. Prijedlog treba poštivati načelo subsidijarnosti, kaže se ovdje, ali kaže se i da države članice ne mogu same ispoštovati ovaj cilj, zato što države članice pomoću svojih mjera mogle bi samo postići e, različite razine među državama članicama. Dakle, trebamo imati pristup na razini Unije. U nekim državama članicama imamo rigoroznije mjere u odnosu na mjere koje predviđa Europska unija. Nažalost se ovdje radi o uredbi, dakle tu se ne govori samo o prijedlogu, radi se o dokumentu koji će biti obvezujući. Zato tu imamo proturječnost. S jedne strane imamo slobodno kretanje e, robe, odnosno prehrambenih proizvoda u Europskoj uniji, a s druge strane imamo i čitav niz zahtjeva u državi članici što se tiče sigurnosti. Ako ovo bude postala uredba, Naravno, slobodno kretanje prehrambenih proizvoda bit će primarno i država članica će morati prihvatiti činjenicu da e, vlastiti uvjeti koji su već prihvaćeni i primijenjeni e, budu možda neprimjenjivi na druge prehrambene proizvode. To e, se možda moglo formulirati i kao drugu vrstu dokumenta, ne kao uredbu, možda je mogla biti preporuka. Moglo se raditi u dokumentu koji će biti primaran u odnosu na nacionalno zakonodavstvo. Dakle, slobodno kretanje bit će važnije. Hvala. Sada riječ dajem komisiji za, e, kako bi izrazila svoje stajalište. Euh, Hvala vam htio bih, ako mi dopustite, u šest točki sažeti javljanje za riječ vaših kolega. Prva točka, mm, tu sada radi o kloniranju. Europska komisija je istovremeno sa prijedlogom od novoj hrani iznijela 2013. godine ovaj prijedlog o kloniranju kako bi vijeće i Europski parlament mogli o tome raspraviti, dakle o tim dvijema glavnim prijedlozima kao što je to i spomenuto budući da je kloniranje, prijedlog teksta nad kojem neće ni parlament niti vijeće ravnodušnim, no budući da smatramo da je pitanje kloniranja mnogo kontroverznije od pitanja nove hrane, smo odlučili sljedeće. Htjeli smo ubrzati raspravu o novoj hrani jer tu imamo taj inovacijski aspekt za mala i srednja poduzeća koji je iznimno važan. Neki od vas su izrazili želju da dakle u ovom razdoblju prije nego što se usvoji prijedlog o kloniranju da tu razjasnimo situaciju vezanu uz kloniranje, uz konje životinja. Za nas je jasno da dok nemamo novi tekst o kloniranju životinja, da prehrambeni proizvodi na temelju kloniranih životinja, dakle i, mlijeko, i meso i drugo, da ostaju pod uredbom o novoj hrani i da ako postoji zahtjeva, za sad tome nije bilo slučaj, zahtjevom za drugačije za drugačiju interpretaciju da to ostane u nadležnosti agencije EFSA. Kao što znate u budućnosti je predviđeno da ti proizvodi od klinijeg životinja budu zabranjeni, no mi svačamo da u ovom prijelaznom razdoblju tu postoji potreba za pojašnjenjima. Druga točka tiče se jasnije definicije proizvoda u novoj hrani, izuzevši dakle kloniranje. Naravno sve ono što može dovesti do veće pravne jasnoće je dobro došlo, no ne bi trebalo to biti preograničavajuće. Imamo popis proizvoda prema staroj uredbi koji spadaju u novu hranu i imamo problem, na primjer, kako možemo kategorizirati kukce, da li neki pauk ili neki kukac u cijelosti predstavlja novu hranu ili ne. Svaka preograničavajuća definicija bi tu dovela do pravne nesigurnosti i stoga trebamo biti pažljivi, ali načalno gledano mi se slažemo s time da definicija bude jasnija. Gdje smo više nesigurni tu se tiče zahtjevom za kraćim rokovima. Jasno je da industrija želi imati kratke rokove kako bi vrlo brzo dobili dozvolu, kako bi mogli na tržište staviti novu hranu, proizvod vezan uz novu hranu, ali tu imamo određen um, broj administrativnih postupaka, konzultacija i tako dalje. I u Europskoj komisiji ne bismo htjeli imati prekratke rokove, jer suprotno od onog što bi se možda moglo pomisliti, to ne bi dopustilo temeljitu procjenu svakog dosija. Zatim sljedeća točka vezano uz materijale Točno je da agencija EFSA govori o granici od 10% u svom znanstvenom mišljenju, no mi imamo danas problem, kao i naši prijatelji iz Kanade, Australije ili Sjeverne Amerike, da nemamo mogućnost dijagnosticirati jedan sastojak vezno uz nanomaterijale ako ima manje od 50% nanočestica. Ovih 10% dijagnostički gledano nisu danas provedivi. To je nemoguće i nama je to žao zato što smatramo da bi ta granica od 10% veznih uz etiketiranje proizvoda kada se radi o novoj hrani bila potreban čimbenik, no dok se laboratorijske tehnike ne razviju u dovoljnoj mjeri kako bi mogli razlučiti imamo li 10, 20, 30, 40 posto nanočestica u nekom sastojku hrane, po našem mišljenju ne bi bilo dobro naznačiti tu granicu. No, u budućim delegiranim aktima kojima raspravljamo smo predložili da zatim ta granica koja je dakle danas od 50% može biti revidirana u skladu sa razvojem laboratorskih tehnika. I ako znanstvenici u okviru procjene EFSA nam mogu pojamčiti da na siguran način mogu definirati bez ikakve sumnje, dakle 30, 20 ili 10% nanočestica, onda se obvezujemo da ćemo sniziti tu granicu, jer naravno svačamo zabrinutost potrošača veznih uz to da žele biti informirani o tome. Ovih 10, 20 ili 50% ne mijenja ništa na tome da je sigurnost zajamčena. Ovih 10% je za etiketiranje proizvoda, to nije postotak vezan u sigurnost nekog prehrambenog proizvoda. Zatim, što se tiče zaštite podataka, peta točka, to treba biti u skladu sa uredbom koja se tiče klepsa. Mislimo da se to ne bi trebalo razlikovati od toga, jer bi bilo loše za industriju da imamo dva, dva vrsta zakonodavstva. Trebamo biti vrlo oprezni zato što s jedne strane moramo zaštititi inovacije i patente, a s druge strane moramo poduzećima omogućiti i da razviju nove proizvode. Tu stoga moramo biti dosta oprezni. Na posljedku ću zaključiti s pitanjem veznih uz delegirane akte. Delegirani akti, kao što znate, u budućoj Europskoj komisiji koja će se formirati jednom kada vi u potpunosti usvojite kandidate za povjerenike. je predviđeno da Europski parlament bude mnogo više uključen u taj postupak, prije svega kada se radi o fazi pripremanju delegiranih akata. I možda bismo sustavnije mogli predvidjeti sudjelovanje osoblja iz Europskog parlamenta i tijekom pripremi tih delegiranih akti unutar Europske komisije, to bi vam dopustilo da već unaprijed znate što Europska komisija namjerava učiniti i to bi vam dalo više mogućnosti da, djelova, da djelujete ukoliko bi se radilo o prijedlozima delegiranih akti koji nisu po vašoj volji. Gospodine predsjedavajući, na posljedku htio bih reći da radimo u uskoj suradnji sa gospodinom Nikolsonom, izvjestiteljem i sa izvjestiteljem u Sjeni, kako bi ovaj tekst, dakle ovo izvješće i vaša rasprava mogli brzo uznapredovati sa, nadamo se, dogovorom sa vijećem. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Grazie, Hvala, zahvaljujem komisiji na nekim stručnim elementima koje nam je sada upravo izložila. Sada dajem riječ kolegi Nikolsonu i nakon toga zatvaramo raspravu. Hvala lijepo. Jasno mi je da smo premašili vreme, pa ću biti vrlo kratak. Mi svi znamo da je ovo jedan tehničko izvješće i znam da su neki zastupnici ovdje imali pitanja, a a o nekima se može raspravljati, gdje se može indicirati kad budemo imali sve amandmane na kad budemo primili sve amandmane. Što se tiče nanotehnologije, e, to je nešto s čim ćemo se morati boriti i nositi kad dođemo do e, aspekata su odlučivanja i tu ćemo morati doći do nekih kompromise no stručnjaci u vijeću se isto tako o tome ne mogu složiti. Ako se oni ne mogu složiti, a onda možda mi možemo samo ih poticati ako ne zbog nikog drugog, nikakvog drugog razloga, onda barem zbog toga da budemo mislim da je važno biti jasno što tu što radimo, no trebamo to, možda moramo to napraviti kako treba, kao što je, jer smo već čuli da je to jako važno. Pitali ste za produljenje roka ja sam, ja bih volio produljiti vam rokom, ali tajništvo mi je reklo da ako ne zaključimo, možemo mi u petak u četiri poslije podne zaključiti, e, odnosno definirati krajnji rok. ako produljimo do sljedećeg tjedna, kad svi putuju u Strasburg, onda budući da svi tamo idemo vjerojatno ćemo izgubiti vremena i nećemo imati prijevod. Evo i vidim po klimanju glavom da sam to zapravo dobro zaključio kako bismo u 11. mjesecu u ponedjeljak mogli glasati. Zato mislim da biste morali, da, da bi volio da ovo prihvatite. Volio bih vam dati više vremena, ali mislim da je ovom prilikom važnije da smo u stanju glasati u stranu grupa, molim za vaše razumijevanje. Možda ćemo jednostavno više posla trebati obaviti tijekom ovog tjedna. Na kraju htio bih svima zahvaliti na doprinosima, zahvaljujem na njihovom doprinosu, komisiji i isto tako nadam se da ću opet imati priliku raditi sa izvjetiteljima u Mislim da kad budemo dobili sve amandmane od drugih odbora onda ćemo se potruditi da postignemo kompromis. Zahvaljujem vam gospodine predsjedavajući. Hvala James. A sada kalendar. Kao što si ti rekao, zapravo bi bilo jako teško dobiti prijevod amandmana na vrijeme za sljedeće sastanke, zato što sljedeći tjedan imamo plenarnu sjednicu u Strasburu i tamo je teže e, cijelu priču zaključiti kako bismo onda dokument poslali na prijevod. Ostajemo kod kolendara koji smo predvidjeli za amandmane 17. Eh, listopada u 10. ujutro. Sljedeći rok je sastanak sa komisijom za eh, procjenu amandmana 5. i 6. 10. i glasovanje koje je predviđeno za izvanredni sastanak našeg odbora 24. studenog u Strasburu i na taj način smo iscrpili dnevni red našeg odbora, našeg sastanka odbora za danas. Zahvaljujem na sudjelovanju na ovom sastanku i zatvaramo ovaj sastanak. Prelazimo na mm, sastanak koordinatora. Hvala.